Dear colleagues, Dragi kolegi, molim vas e, sjednite na svoje mjesta kako bismo započeli sa sastankom. Najprije imamo usvajanje dnevnog reda. Možemo ga smatrati usvojenim. Hvala. Kao drugo imam neke obavijesti. Prvo, po redu, kao što znate, danas e, obilježavamo godišnjicu groznih terorističkih napada u Briselu, tako da sukladno s pozivom predsjednika Tajanija zastupnicima i osoblju Europskog parlamenta bilo bi dobro doći danas u 10 sati e, pred vječnicu, tako da ćemo mi obustaviti sastanak u 9.55 točno i to na 10 minuta. A u 10.05 ćemo nastaviti s radom. Drugo, sažetak preporuka sučerašnjeg sastanka koordinatora o mogućim budućim e, neovisnim e, izvješćima. Dogovoreno je da svi, sva ini izvješća budu izvan kvota i klubi zastupnika trebaju dostaviti prijedloge o budućim I izvješćima do 25.3. u podne tajništvu. ASKI plan o financijskim uslugama treba biti prvi na temi budućih mogućih inija, imenovanja, jačanje uloge nacionalnih e, tijela u pravilima tržišnog nacanja, pučani e, Zatim ECR ima drugo izvješće, ALDE će po načelu rotacije biti zainteresirano za jedno mišljenje, godišnje izvješće o novoj politici no, tržnog natjecanja ALDE, ECB, annual report ECB. Proračun 2018. predsjedništvo, reforma mišljenja o formalnom sustavu vlastitim resursima SID, načela o mehanizmu kontrole država nadzora država članica o provedbenim vlastima, to predsjedništvo, nadzor delegiranih i drugih akata i drugih provedbenih mjera, prepis, dogovoreno je da se ima rani postupak i glasanje nakon dvadeset 27.3. Rok za amandmane 23.3 nadzor iz petog mjeseca, tu su kreditne agencije tema u petom mjesecu, benchmark će biti u lipnju, zatim gospodarsko upravljanje i otvorni sastanak guvernera i banke Italije gospodinom Biskom u četvrtom u pet poslje podne. Nacrt programa o CCB, TCCB je odobren. Gospodarski dijalog s vijećem i komisijom o provedbi preporuka podržavam istog dana kao i predstavljanje prethodnog bit će organiziran 13.5. konačno za zastupnike Ekona, gospoda Mato i Morel će sudjelovati u mreži peticija koji je predstavki koji je uspostavio odbora. Sada možemo preći na prvu točku dnevnog reda, odnosno točku četiri. Tu se radi o iznimno važnom saslušanju o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana, dakle CCP. Mi smo domaćini jer kao su zakonodavci za emir koji su vidjeli nakon temeljne krize imamo ključnu ulogu e, drugih e, strana i financijskih infrastruktura u financijskom sektoru. Dakle, rezultat toga je da naš doprinos odnosno da su dobili puno više zadataka i nego ranije provedba 2015. obveznim obvezama određenim derivatima podrazumijeva određene e, obveze za CCP i time ih čini sistemski više važnim nego ikada. S druge strane, Emir je utabao teren za svakodnevnu ocjenu rizika CCP-a, a s druge strane EBRD je iznijela mreže u očuvanju poslovanja europskih banaka i e, investicijskih firmi koje su klirinški članovi CCP-a. No, imajući to na umu, e, veliki šokovi koji bi mogli navesti dakle e, rješava otporavak CCP-a nije za isključiti i u tom slučaju krizu mora pažljivo e, krizu moraju pažljivo upravljati CCP ili nadzorna tijela vlasti. U tom smislu pozdravljamo e, preporuke komisije iz 11. mjesta 2016. i od a to je uslijedilo dugo nakon e, dokumenta parlamenta iz 2013. o oporavku i sanaciji CCP-a i kapital, kapitala. Sada imamo prijedlog instrumenta i poticaja za prevenciju kriza i rješavanje, učinkovito rješavanje tih kriza ukoliko bi do njih došlo. Prijedlog također e, ima zaslugu što pokreće međunarodnu raspravu gdje FSB i CPMI i OSKO na strani poravka su bili jako aktivni zadnjih godina i i dalje to jesu. Cijenimo današnju prigodu da razmenimo gledišta i čujemo stručna mišljenja stručnjaka o ovako kompleksnim i važnim temama. Osobito mi je zadovoljno čuti mišljenje vlasti, zahvaljujući sudjelovanju Elke König, koja je načelnica e, FSB-a i e, radne skupine o, za sanaciju koja će govoriti o sanaciji CCP-a. Steven Major koji će koji je načelnik ESME. Tu su također različita mišljenja, a naš rad su zakonodavaca jeste da na svaki mogući način potaknemo interes eh, CCP-a kliničkih članova i izbjegavanje nanošenja štete bilo kome u tom postupku. Dakle, u tom smislu naš drugi panel će biti sastavljen od tri govornika, CCP, Erik Miller, eh, Eurex Clearing, klirinjski član Terence McCormick, Chief Risk Officer BNP Paribas eh, zatim eh, Eileen Keeley, E, koja radi u BlackRocku i bavi se kvantitativnom i analizom i analizom rizika. Hvala vam svima što ste došli. Svi imate 7-8 minuta za uvodne izlaganje Nakon svakog e, panela imat ćemo razmjenu gledišta sa zastupnicima, članovima odbore. Zastupnici će imati 3 minute za pitanje, onda će e, stručnjaci imati maksimalno 3 minute za odgovor i zaključne komentare. Na kraju saslušanja daću riječ su izvjestiteljima Jakov von Weizsäckeru i Kejs Swinburne za zaključne komentare. Sada ćemo početi sa prvim dijelom i dajem ponovo pozdravljam i dajem riječ Elke Hvala vam predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Hvala vam što ste me pozvali da vam se ovdje obratim eh, i govorimo o jako važnoj temi na današnji dan koji je jako posebno za Brisel Europu. Dopustite najprije objasnim eh, zašto su CCP, dakle središnje ugovorne strane, važne i nadvedačno na ovo što je rekao predsjedatelj. Dakle, CCP su uglavni kamen za postupak e, tržišta derivata, smanjuju rizike u financijskim sustavima, osobito međusobnu povezanost velikih banaka, no istovremeno, a tu imamo, e, istovremeno CCP-evi moraju biti jaki i zato moraju imati dobre stres testove, dobro e, e, upravljanje i kao što su i također to podrazumijeva oporavak i sanaciju CCP-a. SRB je e, zadužena za rezoluciju najvećih banaka jer e, i osobito najveće banke su klinički članovi CCP-a, ali to nisu samo oni koji su u europodručju ili Europi, već u cijelom području i stoga su izloženi e, velikim opasnostima u okviru CCP-a. Ukoliko CCP ne uspije ili eventualno uspije, to bi utjecalo sigurno na kliničke članove, a i suprotno vrijedi jer e, ključni veliki neuspjeh CCP-a bio bi neuspjeh jedne ili više klirinčkih članica ili članova. Zato smo blisko pratili rad Europske komisije po ovom pitanju i aktivni smo, kao što ste sami rekli, bili u učestvovanju, e, rješavanju CCP e, sanacije u okviru e, odbora za finansku stabilnost, konačne smjernice o CCP-u koje je izradio odbor kojim ja trenutno predsjedam u FSB-u treba biti objavljen za sastanak na vrhu G20 eh, na ljetove godine. No, dopustite da se osvrnem na razlog zašto smo ovdje. Prijedlog komisije o eh, oporavku i sanaciji eh, CCP-a predloženu 11. mjestu 2016 je sukladan sa međunarodnim razvojem situacije. Mi, SRB i SRB pozdravljamo ovaj prijedlog i pozdravljamo činjenicu da on jamči da tijela za sanaciju tijela, među kojima i SRB, će sudjelovati kao članovi eh, kolegija za sanaciju CCP-a i promatrači nečeg što treba biti još ustanovljeno, a to je nova novi odbor za e, sanaciju u ESMI. Mislim da je to od krajnjeg značaja da interakcija između svih relevantnih tijela bude koordinirana i ime što na umu uvažavamo ne samo ona tijela koja trebaju sudjelovati u kolegiju za sanaciju, već treba imati jasnu ideju o obvezujućem medijaciju u slučaju da dođe do sporazuma unutar kolegija i želim još dodati da na međunarodnoj razini postoji jasna obveza da se obvez e, da se formiraju e, skupine za rješavanje, upravljanje krizama. Dakle, postoje tri područja koja e, zavrijeđuju dodatno razmatranje, dodatnu analizu. Prva stvar na kojoj bih želio željela inzistirati jeste e, tretman kliničkih članova u slučaju neuspjeha CCP-a u pokušaju rješavanja CCP-a i ono što se može napraviti jest da se nameću troškovi članovima sustava poravnanja kad su oni već u problemima. Dakle, rješavanje, e, sanacija CCP-a nije još jedan problem u imamo prevelike institucije za neuspjeh, već treba se postaviti da međusobna povezanost e, treba postati tema kojom će se baviti CCP i do toga osobito dolazi ukoliko sanacija banke ne može biti uspješno provedena, na primjer zbog nedovoljnih e, sredstava za bail-in i pasive. To je sve povezano uz uspješnu sanaciju banaka. Stoga Stoga e, možda bismo trebali razmotriti oslobađanje od nekih obveza za članove sustava pravnanja ili e, prikupljanje dodatnih e, gotovinskih sredstava za poravnanje duga. U svakom slučaju nema, ne postoji čarobni štapić kojim će se gubici, e, kojim će se učiniti da gubici nestanu. To se mora imati na umu. Dakle, gubitke će trebati rasporediti mimo članova sustava poravnanja, jer Dakle, druga stvar koju želim spomenuti, a što s najprije želim da stvar budu jasne, ovo je jako stara tema i jako problemačna. Dakle, druga stvar koju želim spomenuti jest da odstupanja na snagu fleksibilnost eh, i početak sanacije je potrebna. Jasno je da stupanje, e, početak rezolucije mora, biti mora započeti prije što bude prekasno. Dakle, po mom mišljenju, e, sanacija treba započeti prije kraja e, CCP-a i redoslijeda pokrića. odnosno namirenja vjerovnika pored prvenstva. Dakle, ovo je jako važno Treća stvar koju treba bolje analizirati tiče se sredstava u kojima će su zakonodavci odlučiti kako uskladiti zakonodavni okvir unutar Europske unije, kao što je to već rečeno. Jasno je da su CCP maksimalno međusobno povezani i međusobno povezani s bankama. Dakle, harmonizacija odredbe CCP e, pokriva i konačnu sanaciju na europskoj razini i jedna od, jedno od rješenja jeste da e, imamo jedinstveno nadzorno tijelo za bankovnu uniju i središnje i druge ugovorne strane, no trebamo znati da su te središnje ugovorne strane zastupljene u ograničenom broju država članica, no iskreno govoreći, naši napori i zajednički napori trebaju prvenstveno biti usredotočeni na to da sadržaj prijedloga bude doista takav da zajamči financijsku stabilnost, a to tko će se time baviti može biti sekundarni problem, tako da sam to htjela ovdje reći. Dakle, hvala vam na vašoj pozornosti, ispričavam se što sam bila malo preopširna i sa zadovoljstvom ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala sada Steven Major, izvolite. Hvala Roberto na tome što ste mi dali riječ. Dragi predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, prije svega s obzirom da je danas jedna tužna obljetnica za Brisel, Belgiju i Europu, izrazio bi svoje ovaj sučit. Zahvaljujem odboru što je eh, bio domaćin ovog javnog saslušanja o važnom predlogu uvođenja eh, sistema za CCP-ove. Zadovoljan sam što mogu podijeliti s vama svoje stajališta o ključnom zakonodavnom aktu na temelju praktičnog iskustva ESME vezano uz eh, otpornost CCP-ova. Za početak neke opće napomene, kao što znate, vještina i važnost CCP-ova u Europi globalno govoreći znatno se povećava u proteklim godinama nakon provedbe obveza G20 i CCP-ovi su uspostavljeni kako bi smanjile sistemske dizike rizike koji proizlaze iz e, bilateralnih odnosa pojedinih sudionika. Kao što je u prvom testiranju otpornosti zaključeno, CCP-ovi su vrlo međusobno snažno povezani kroz članove sustava poravnanja. I zbog toga bi se na ovaj način moglo unaprijediti sustave financijskih šokova na sustavnoj razini. Otpornost CCP-ova time je ključan cilj za očuvanje financijske stabilnosti proteklim godinama ESMA je snažno podržavala dosljednju provedbu europskog e, pristupa osnaživanju otpornosti CCP-ova unutar Emira i radili smo na konvergenciji nadzornih tijela kroz niz mjera, mišljenje, smjernice, pitanja, odgovore, revizije i što je još važnije kroz aktivno sudjelovanje u nadzornim tijelima CCP-ova. Uz to što se tiče već spomenutog testiranja opterećenja na razini Europske unije, bili smo prvi u razvoju nadzornih testova opterećenja za CCP-ave i dalje nastavljamo s poboljšavanjem našeg metodološkog okvira. Za kraj rekao bih još da smo doprinijeli i prudencijalne revizije pojedinačnih CCP-ova pri validaciji znatnih promjena unutar modela rizika CCP-ova. Iako trenutni regulatorni okvir unutar Emira predstavlja jednu uspješnu priču što se tiče europske integracije, dosljedno provođenje pravila i sigurnosti za financijski sektor također se mora nadopuniti okvirom za oporavak i sanaciju kako bismo se pobrinuli da CCP-ovi budu otporni u kriznim događajima van nekakvih očekivanih tržišnih uvjeta. Zbog toga pozdravljam zakonodavni prijedlog Europske komisije koji uvodi jedan solidan režim za CCP-ove te njihov oporavak i sanaciju. Prijedlog je sve o svemu ravnotežen, proporcionalan, dosljedan s drugim postojećim zakonodavstvom, uključujući s Emirom i direktivom za oporavak i sanaciju banaka, te sa trenutnim smjernicama međunarodnim koje je CPM i Josko je dao za oporavak i vezan za sanaciju koja dolazi od FSB-a. Također cijenim ulogu koju je zakondavni prijedlog dodijelio ESMI i za to što smo prepoznati kao referentno nadzirno tijelo na europskoj razini za CCP-ove. Mogu potvrditi da je ESMA spremna preuzeti zadatak koji je dodijeljen na temelju ovog prijedloga. Međutim, ne slažem se sa zaključkom iz prijedloga da ovi značajni zadaci nemaju implikacije na resurse. Što se tiče uključenih rizika. Moramo imati predviđene dostatne resurse kako bi se ova važna regulativa mogla uspješno provesti. Pozabavljaju se sada trima ključnim aspektima ovog predloga. Planiranje opravka, stalati za sanaciju i upravljanje procesa. Prije svega, kada govorimo o planiranju za oporavak, naglasio bih primjernu odgovornost CCP-ova u razvoju jednog provedivog sveobuhvatnog plana oporavka na temelju nadzora nadležnih tijela unutar kolegije CCP-a. Uz postojeće nadzorne alate iz Emira, prijedlog uvodi i rane mjere za intervenciju po meni mogli bi još profitirati od malo detaljnijih tehničkih e, smjernica, osobito što se tiče olakšavanja nadzorne konvergencije unutar Europske unije i postavljanja mjerila za e, CCPAV iz trećih zemalja. To je moguće ostvariti kroz detaljnije odredbe ili dodatne mjere poput e, regulatornih tehničkih standarda ili poput smjernica. Nadalje, spomenuo bih i predložene alate za sanaciju. Ovdje je ključno shvatiti da iako postoje određene paralele sa direktivom za oporavak i sanaciju banaka i rezultantne sinergije koje bi vrijedilo istražiti, temeljne karakteristike infrastrukture financijskih tržišta e, poput CCP-a vrlo su drugačije od onih koje funkcioniraju u bankama ili ulagačkim poduzećima. Zbog toga bih vas potaknuo da razmotrite svaki alat za sanaciju upravo u tom kontekstu, konkretnom kontekstu i dosljedno ih provodite unutar okvira Emira. Imajući to na umu istaknuo bih i da mogući širok izbor alata za e, sanaciju bi omogućio nadležnim tijelima da imaju potrebnu razinu fleksibilnosti te da to ovisi o pojedinačnim okolnostima na pojedinim tržištima. Što me dovodi do treće važne odlike ovog predloga, upravljanje procesom sanacije. Kao što znate, CCP-ovi su infrastrukture koja funkcionira prekogranično i suradnja i koordinacija između nadležnih tijela mora biti nešto što je zajamčeno u svakom trenutku. Istodobno prepoznajemo potrebu stvaranja idealnog procesa koji bi uključivao kolegi većeg broja nadzornih tijela i tijela nadležnih za sanaciju, istaknuo bih praktična iskustva ESME sa kolegijima koje funkcioniraju unutar emjera. Konkretnije, do sada se od ESME nikada nije zatražilo da počne sa procesom mirenja vezano uz mišljenje kolegija Emira. Glavni razlog za to je zahtjev da većina od dvije trećine članova kolegija mora izraziti podršku da se određena odluka proslijedi namirenje ESMI, što se pokazalo da je vrlo, vrlo rijetko. Isto tako moramo reći da širi sastav jednog kolege za rezoluciju usporedbi sa onih iz TCP-a bi još i otežao postizanje takve većine. Također imamo ovdje i prava drugih tijela, osobito onih koje nadziru veće članove sustava poravnanja koji bi mogli biti nedostatno zaštićeni ukoliko se sličan mehanizam uvede u prijedlog za oporavak i sanaciju. Dakle, to biste mogli, možda trebali imati na umu kada ćete pregovarati o ovoj odredbi prijedloga komisije koja sada iznosi da svaki član E, može zatražiti, odnosno uputiti određenu odluku ESMI na mirenje. A na temelju našeg iskustva iz Emira mislim da je odgovarajuće da se e, ta, taj prag za mirenje snizi u skladu sa odredbama iz Emira. I za kraj rekao bih nešto o dosljednosti što se tiče međunarodnih standarda. Smatram da zakonodavni proces o europskoj regulativi, CCP-u i oporavku i sanaciji će uključiti sve daljne sjednice, smjernice iz CEPMEA i OSKA i FSB-a i kao što je Alke upravo rekla, vremenski okvir je ovo ljeto, što smatram da je vrlo dobro da se dakle ponovno potvrdi taj rok. Za kraj uvjeravam vas ponovno u posvećenost ESME da uvede stabilnost u području financijskih infrastruktura. Spremni smo pružiti daljnji savjet i operativnu podršku kako bi ovo važno zakonodavni akt postao uspješan. Hvala vam na pažnji. Hvala vama. Sada možemo započeti raspravu. Prvi govornik je suizvjestitelj Jakov van Weizsäcker. <clears throat> Thank you, Chad. Uh, thank you for these. Hvala vam lijepo, hvala na, na ovim vrlo korisnim komentarima. Tri pitanja s moje strane. Prvo se tiče kolegija, pristupa koji se tiče kolegije. Dakle, imamo tu nadzorno tijelo CCP-a i prijedlog za opravak i sanaciju i smatram da je nagovješteno da ovakav način funkcioniranja općenito dobro funkcionira u dobrim vremenima. No, mogli bi se susresti sa teškoćama, što je sastavni dio, razloga iz kojeg smo složili uspostavili bankovnu uniju, u vremenima koja su malo gora. Dakle, tu možda imamo pitanje većine, ali i pitanja povjerenja, pitanja raspodjeljenja, raspodjel opterećenja, tko što plaća kada dođe do takvih situacija. Tako da je moje prvo pitanje, s obzirom na narav samog problema, gdje se nadamo da nitko od nas u ovoj prostoriji neće doživjeti dan kada ćemo se susresti s takvim e, većom propasti većeg, značajnijeg CCP-a, čini mi se da doista moramo sredotočiti se na tu pripremu za loša vremena i u takvoj situaciji ne bi li stajao argument da se odlučimo za jedinstveno nadzorno tijelo. To je dakle moje prvo pitanje. Drugo, mm, možda je osjetljivo to prije kraja mjeseca spomenuti, ali svejedno valja imati na umu, a tiče se tema koja je tek implicitno spomenuta, to je Brexit. A pitanje je u kojoj mjeri smatramo da trenutni prijedlozi koji su već zakonski utvrđeni u Emiru i u predlogu za oporavak i sanaciju, koliko opravdavaju potencijalne izazove koje će pred nas postaviti Brexit, gdje bi moglo doći do znatnih članova CCP-ova i imovine iz eurozone, a koje će funkcionirati van naše nadležnosti i što bi zapravo to moglo značiti i da li bi barem mudro oprezno moglo biti da uključimo režim ekvivalencije za treće zemlje koji će biti malo snažniji, malo otporni ili da se nadahnemo radom SAD-a koji je išao korak i dalje i neke dodatne zahtjeve nametno. To je drugo pitanje, a treće, konkretnije upućeno Elke König, pitanje što bi trebalo pokrenuti prijelazak sa opravka na sanaciju zbog toga što u jednom drugačijem kontekstu to je također vezano s našim svakodnevnim iskustvima i gdje možemo razmišljati na način možemo raditi unaprijed i vidjeti kako učiniti operativnim jedan vjerodostojni mehanizam koji kojim se možemo osigurati da se ne započne sa sanacijom prerano, ali isto tako niti prekasno. Case Winburn. Ili ćemo jedno pitanje, jedan odgovor. Budemo blok odgovora prikupili ipak pitanja. Ispričavam se na velikom broju pitanja za naše goste. E, Gospodin Koenig, zahvaljujem na vašem radu u panelu za sanaciju FSB-a. Jasno mi je da je teško nagnati sve operatere diljem svijeta da se slože oko nečega, kao što je teško kod nas e, doći do konsenzusa svih članova. Znam koliko ste na tome teško morali raditi. Također mi je drago da je ovo globalni je rad globalna aktivnost koju predvodi komisija, pa kao su izvjestiteljica smatram da je moja obveza da izražimo koliko, izrazimo koliko cijenimo taj rad na tehničkoj razini, da ne pokušavamo previše mijenjati tu razinu i ostavimo dovoljnu razinu diskrecije. Moje bi pitanje bilo, s obzirom da FSB se uvelike usredočavao na prijedlog, eh, odnosno koncept eh, kompleta alata, da li mislite da su neki alati podobni za scenarij gdje ne dolazi do neispunjenja obveza od onih gdje dolazi do neispunjenja obveza? I s obzirom na ove gdje se ne ispunjavaju obveze, zanimalo bi me čuti mislite li da strukture poticaja, da na njih utječe eh, ovaj stav naspram članova sustava poravnanja još jedna stvar na kojoj radite je pitanje kompenzacije. Koliko znam i sigurno sam da ćemo se u drugom panelu dotaknuti toga jer industrija vjerojatno ima snažne snažna stajališta o tom pitanju, no možda možete reći što mislite, u kojem se smjeru to kreće i konkretnije kakve kompenzacijske mjere bi mogle biti korisne i stupiti na snagu. Gospodine Majer, nadvezala bih se ovdje na nešto ponovno vezano s taj pristup e, kompleta alata za oporavak i sanaciju, e, malo slabo se spominje druga razina u prijedlogu. S obzirom na nadzorne prakse ESME diljem Europske unije i imajući na umu značajnu raznolikost između 17 CCP-ova koji trenutno imaju autorizaciju za rad u SAD-u, mislite li da je mogući jedan usklađeniji pristup ili da to preformuliram, da li biste isti nadzorni pristup zauzeli naspram e, malog nacionalnog CCP-a kao i naspram e, tijela poput vašeg kolega po, vas iz Erveksa? Taduta Ibner. Hvala vam lijepo, zahvaljujem na uvodnim komentarima, u potpunosti se slažem sa time da se trenutno e, nosimo sa jednim velikom karikom koja nedostaje u našem radu i pokušava smanjiti rizike na po financijski sistem, ali isto tako radi se o situaciji gdje doista moramo paziti međusobnu povezanost sa drugim zakonodavnim aktima na kojima radimo i koji su već na snazi. Ali isto tako smatram da je ovo prilika da neko, neke nove pristupe uvedemo i da od nule pogledamo neka pitanja. Imam nekoliko manjih pitanja od kojih se prvo tiče tog interfejsa sučelja između oporavka banaka i režima sanacija i režima za oporavak i sanaciju CCP-ava. Gospođa Kvenog je spomenula smjernice koje bi FSB mogao eh, oko ljeta izdati. Sada ih čekamo. Ne znam da li misli da bismo ih trebali zapravo pričekati prije nego što počnemo ozbiljno raditi na oporavku sanaciji CCP-a. Možda možete to samo komentirati, ali konkretno pitanje se tiče činjenice da postoji načelo rada FSB-a koje je jasno što se tiče nužnosti nediskriminacije u pristupu bankama CCP-a u sistem, slučajevima sanacije. I moje pitanje je kako možete vidjeti da li to funkcionira, da li je dostatno u kontekstu potencijalnih globalnih bankarskih kriza i priljevanja efekata na CCP-ove. A drugo, pitanje koje smatram da je također vezano u smjernice FSB je razmjena informacija između pojedinih tijela i nadležnih tijela. Ako pogledamo prijedlog komisije, mislim da se izrečito ništa ne spominje na tu temu. Smatrate dakle da, potrebe, da su potrebne određene odredbe vezano s razmjenu informacije između CCP-ova i tijela nadležnih za sanaciju CCP-ova, odnosno banaka. U tom kontekstu, gospodine Mejer, imat ćemo dva odbora za sanaciju. Jedan unutar EBA, Verdea, koji će se baviti sanacijom banaka, a drugi unutar ESME na temelju članka petog uredbe koji se bavi CCP-ima. Smatrate li da bi bilo korisno imati zajedničko tijelo, zajednički odbor koji bi se bavio sličnim pitanjima? I sljedeće pitanje za vas tiče se vaše obveze posvećenosti koju ste izrazili prije godinu dana kada ste govorili o alatima za dobrovoljno otpisivanje dijela duga, barem u slučaju početnih marži, gdje ste vi bili jedni od rijetkih koji su to smatrali kao nešto što nije isključeno iz kompleta alata na raspolaganju i ozbiljno se to razmatrali kao posljednju mogućnost nakon što se upotrebe i isprobaju svi drugi alati za sanaciju. Dakle, koliko znam, FSB razmatra mogućnost toga, pa me zanima da li smo završili sa tom raspravom o početnom e, dobrovoljnom otpisivanju dijela marži ili nismo, da li se držite toga i dalje, ukoliko da, kakve biste sigurnosne mjere predložili kako bi se to moglo koristiti. Hvala vam, zamolit ću sve da se drže e, tri minute vremena za govorenje. Kora von Nevenhausen. Hvala lijepo, zahvaljujem gospođi Kojne i gospodinu Majoru na izlaganjima. nadvezala bih se na pitanje Kay Swinburne o tom, tim alatima na raspolaganju, jer u krajnjoj liniji sve se uvijek svodi na fleksibilnost, odnosno odnos fleksibilnosti i brzine. vjerujem da se svi možemo složiti da su nam nužni, potrebni instrumenti, potrebni alati, no ako pristupimo odviše preskriptivno i po redoslijedu korištenja, možda na kraju završimo sa nečim što će nalekovati na upute iz Ike. Dakle, ako sve odgovarajući način slijedite, uvijek će vam nešto nedostajati, na kraju će uvijek nešto završiti poput crtića, a je to Smatrate li dakle da se možemo na neki način pobrinuti da postoji dostatna fleksibilnost da se djeluje brzo? Jer često se usredotočujemo na rizike koje već poznajemo no, u situacijama gdje imamo kibernetičke napade. Vjerojatno je potreba za brzinom vrlo važna i kada se radi o sanaciji, kad kada nema dovoljno vremena i odmah se mora prijeći na tu posljednju fazu. Kako se dakle možemo pobrinuti, a to se nadovezuje na komentare gospodina Majora o upravljanju, kako se pobrinuti da se sva pravila koje se tiču upravljanja ostavljaju dovoljno prostora za brzo djelovanje. Jer u krajnjoj liniji to je ono što vjerujem da će nam biti najpotrebnije. Moramo dakle imati dovoljno prostora za odgovarajuću procjenu kako bi se preuzelo stvari i vrlo brzo moglo djelovati. Hvala. Miguel Viegas, sljedeći ima riječ. Da, moje pitanje je prilično osnovno. Dakle, trenutno imamo početnu fazu i nemamo još posve jasno, jasno poimanje o kakvom se problemu može raditi, no boljili bismo više nešto čuti vezano uz protustranke u Europskoj uniji i koji je sistemski rizik po njih, dakle registriranih CCP-ova i nešto bih još volio čuti malo više o tome kako su se one ponašale u bliskoj, bližoj prošlosti. Da li su se nalazile u poteškoćama, u kojoj mjeri predstavljaju li one doista sistemski rizik. Dakle, voljeli bismo nešto više o tome čuti, jer ovdje ne postoji nikakva poluga i u slučajevima stečaja došlo bi do gubitaka. No, preljevanje toga, ono što opravdava nadzor je nešto što bih volio malo bolje razumijeti. Ako nema nikakvih drugih javljanja za riječ, Riječ bih najprije dao Elke König. Naj... Dakle, prvanš još ima pitanje, pa ćemo onda napraviti ovu pauzu 9.55, kratku, pa ćemo se vratiti na vaše odgovore. Izvolite. Hvala. Mislila sam da će biti više izvjestitelj koji će uzeti riječ. Dakle, hvala na ova dva izlaganja koje nam omogućuju da uđemo u srž eh, analize ovog važnog eh, teksta komisije. Imam tri pitanja. Prvo je dijelom postavila Case Swinburne, no možda se ovdje više radi o pitanju upućenom gospodinu Majoru, no da li jedan od uloga analize od strane parlamenta ovog koju možemo napraviti nad ovim prijedlogom, da li je jedan ciljeva da se smanji mogućnosti djelovanja nacionalnih eh, CCP-ova i ukoliko da, koje su glavne ideje kojima bismo se trebali navoditi. Drugo, uveliko ste kritizirali funkcioniranje kolegija i naznačili da u slučaju sanacije CCP-ova to bilo još teže, ali niste iznijeli model koji biste vi preporučili. Dakle, kakav biste vi model upravljanja kolegija htjeli imati? Zatim, iza toga svega je pitanje Brexita koje je spomenuo kolega von Weizsäcker. No, mimo vaših izlaganja, htjela bih vas, e, i današnje teme, htjela bih vas pitati što bi trebalo uraditi Europa 27 članova. Znam da to nije vaša nadležnost, e, no vi ste ipak e, upućeni promatrači rizika za stabilnost, dakle kako bismo trebali e, to sagledati imajući na umu sistemske rizike koje e, mogu pretrpjeti CCP-u. Dakle, možemo li imati pristup koji će razlikovati mjesto trgovanja i mjesto evidencije CCP-ova, osobito za one koji bi radili poravnanje u eurima. Dakle, to su tri mala pitanja. Hvala. vam lijepa. Dakle, čuli smo cijeli niz e, vrlo složenih pitanja i to će biti dosta veliki izazov za vas da iznesete odgovor na sva ta pitanja u kratko vrijeme. E, međutim, sada ćemo e, na kratko prekinuti sjednicu i bit ćemo ispred vječnice kako bismo sudjelovali u minuti šutnje. Vraćamo se za 10 minuta. Dear Poštovane kolegice i kolege, lijepo molim da zauzmete svoja mjesta. Potpredsjednici su Evo, čuli smo jako puno dobrih pitanja i sada dajem riječ gospođi Jelke König. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Da, doista smo čuli jako puno pitanja. E, krenut ću od e, pitanja gdje vjerojatno ima malo drugačije gledište od Stevena, tu se radi o pristupu kolegija. Ovdje trebamo imati na umu da e, sada govorimo o neuspjehu druge središnje ugovorne strane, odnosno o scenariju neispunjenja obveze a to neminovno znači da dolazi do propadanja jednog ili više članova sustava poravnanja. I stoga smatram da je kolegi potreban. Potreban je zato što morate na jednom mjestu imati nadzornika, nadzorno tijelo, tijelo koje nadzire članove sustava poravnanja i druge središnje ugovorne strane e, kako bismo iznašli kvalitetno rješenje u dobra vremena što se tiče planiranja, a u loša vremena kada moramo pronaći zadovoljavajuće rješenje. Međutim, ovdje moramo biti svjesni toga da mora postojati instrument za aktiviranje e, mirenja i moramo imati nepristranog e, miritelja. E, Steven je rekao da e, nikada nije došlo do slučajeva mirenja. Mi smo zapravo u prvoj godini imali mirenje u EBI e, što se tiče plana rješavanja sporova. I zato ako želite stvari obaviti kako treba, morate imati snažne instrumente za aktiviranje. Spomenut je i Brexit. Tu bih željela iznijeti jedan suptilni argument. Imamo međunarodne središnje druge ugovorne strane i u Europi i izvan Europe i možda je jedan od najjačih argumenata e, ta je da se središnje druge ugovorne strane međusobno natječu na istoj razini e, sigurnosnih standarda i mora postojati unakrsno priznavanje različitih režima kako na koncu ne bi došlo do situacije u kojoj ne možete kontrolirati e, vlastito poslovanje. A vjerojatno je korisno imati snažnu središnju drugu ugovornu stranu. E, što bi moglo pokrenuti e, postupak sanacije? Mislim da ovdje kao tijelo za sanaciju morate imati fleksibilnost, a istodobno to je očito nešto e, gdje kada uđete u postupak sanacije, ulazite u imovinska prava različitih strana, e, tako da E, s druge strane, postoji rizik od stečaja i moramo voditi računa o interesima vjerovnika, da oni ne smiju proći gore nego što bi prošli u slučaju stečaja. E, tu smo doista uzeli u obzir prijedlog komisije i zapravo se više radi o tome da trebamo imati pokazatelje, a ne nešto strogo definirano da u određenom trenutku mora doći e, do e, sanacije. E, tu imamo onu situaciju povreda nesposobnosti obavljanja određene djelatnosti i nemogućnosti ponovne uspostave održivosti i postavlja se pitanje kako ćete funkcionirati na sljedećoj dražbi i onaj nakon nje. I tu govorimo o instrumentima potrebnim za ponovnu uspostavu a svi znamo da središnja druga ugovorna strana nije banka. To je nešto vrlo specifično i mogli biste zapravo reći da je središnja e, druga ugovorna strana veliko računalo koje vam je potrebno kako biste mogli obavljati e, posao. I E, tu postoji cijeli e, niz instrumenata. E, neuspjeh poslovanja cijelog CCP-a, to baš nije vjerojatan scenarij. Najvjerojatniji scenariji za sanaciju su oni u kojima se pokušava ponovno uspostaviti održivost. Imamo dodjelu pozicija, odnosno raspodjelu gubitaka, a to je povezano s tim jer ljudi su spremni preuzeti dobitke, ali ne i gubitke, među članovima sustava e, poravnanja. Što vam je potrebno kao sanacijskom tijelu? Kada se pokreće sanacija, morate imati sve ove instrumente koji su dio paketa oni vam moraju biti na raspolaganju kao sanacijskom tijelu kako biste e, donosili odluke. E, tako da morate imati djelomično definirane redoslijed namirenja e, i to u trenutku kada još uvijek postoje mogućnosti namirenja. Osim toga što se tiče nadoknade, FSB namjerno još nije donio odluku o nečemu što je čisti bankarski e, žargon emroliti tilek. Tu ljudima e, skoči tlak. Zapravo nemamo dovoljno informacija i tu se govori o međusobnoj povezanosti između članova sustava poravnanja i zapravo ne znate E, je li e, došlo do dodatnih implikacija. Vjerojatno postoje određena vlasnička prava e, za oporavak članova sustava poravnanja koji ispunjavaju obveze kako bi vratili gubitke. To je jedna opcija. Što se tiče e, ovog paketa instrumenta, u svakom slučaju moramo biti svjesni toga da trebamo fleksibilnost e, i protumjere e, kako biste to mogli odraditi i u scenarijima koji nisu vjerojatni. I što se tiče pitanja je li to sistemski rizik i postoje li dokazi za to u prošlosti? Ne. Ali E, što se tiče sistemskih rizika, oni su jedan element u tom e, sustavu i zapravo bismo trebalo i razmišljati o tome što bi se dogodilo ako jedan od elemenata propadne. E, mislim da bi mogla reći da se svi nadamo da se to neće dogoditi. Nisam sigurna da sam sve rekla, ali ovdje imam lampicu koja trepeli, pa ću stati. Hvala. Zahvaljujem. E, gospodin Major. E, zahvaljujem na pitanjima članovima Ekona. E, bilo je dosta pitanja i o fleksibilnosti i proporcionalnosti i brzini i o tome kako to funkcionira u prijedlogu. E, mislim da je važno biti svjestan toga da s jedne strane želimo osigurati fleksibilnost i proporcionalnost, ali istodobno e, moramo e, znati da je središnje poravnanje izvedenica nešto što ima središnju ulogu i tu ćemo imati malo drugačije standarde. U tom okviru moramo osigurati da s jedne strane postoji brzina i proporcionalnost, a s druge strane E, mora postojati i mogućnost e, poslovne e, arbitraže i aktivnosti poravnanja. Ja sam uvodno rekao da u prijedlogu treba više smjernica o alatima za oporavak. Na taj bismo način osigurali dosljednost. Postoji argumentacija koja govori u prilog e, sniženju prepreka za početnu medijaciju, odnosno mirenje. Do sada smo imali samo jedan slučaj u jednoj godini. Ali u dvije, tri godine u Emiru mi uopće nismo imali niti jedan predmet. E, to pokazuje da je granica vrlo visoko, prag je visoko. E, to pokazuje da se ESMA ne primjenjuje automatski i potrebno je donijeti odluke i mi smo u zadnjih nekoliko godina morali donijeti puno odluka u kratko vrijeme. I zato smatram da moramo imati dobru, dobru ravnotežu između fleksibilnosti i izbjegavanja regulatornog natjecanja. To je upravo razlog zašto se zalažemo za više alata i smjernica za oporavak, ali isto tako za snižavanje praga za pokretanje mirenja. E, drugo područje je ono e, područje o kojem se pitamo trebamo li krenuti s nadzorom, e, kakav je odnos prema kolegiju, je li mehanizam dovoljno snažan. Ovdje bih kao stručnjak za tehnička pitanja rekao da je snažna argumentacija za središnji nadzor. Postojao bi snažan mehanizam središnjeg nadzora, ali istodobno moramo biti svjesni toga da ova metoda s kolegijem je puno jača od onog sustava koji smo imali prije uredbe EMIR. E, što se mene tiče, to je više politička e, nego tehnokratska odluka, jer tehnokratska argumentacija koja govori u prilog središnjem nadzoru prilično je snažna. Osvrnuo bih se na tri argumenta u ovom području. Ako razmotrite relativne argumente za središnji nadzor, kao prvo međusobna povezanost iznimno je važna u ovom području, ne samo između središnjih drugih ugovornih tijela, nego i unutar bankarskog sustava. Drugo, pitanje koje sam već spomenuo, riječ je o području koje je osjetljivo na regulatorno natjecanje, e, male odluke u tretmanu utječu na to gdje ćete e, poslovati. I treće, E, ekonomija razmjerna. Nakon Brexita vjerojatno će biti 13 CCP-ova u Europskoj uniji, mnogi od njih pod nadzorom samo jednog tijela. Znači jedno tijelo mora ulagati u ekspertizu i kompetencije kako bi moglo nadzirati ova tijela. Imamo samo jedan slučaj u kojem je jedno nacionalno tijelo tražilo delegiranje te djelatnosti na ESMU. Što se tiče pitanja e, Brexita, to je e, tjesno povezano sa e, razgovorima koje vodimo o politici prema trećim zemljama, prema pravu Europske unije. Kao što smo prije razgovarali prema postojećim mehanizmima istovjetnosti, postoje ograničene mogućnosti za praćenje i nadzor subjekata trećih zemalja. Dakle, u trećim zemljama će postojati ograničene mogućnosti da tražimo informacije od središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja. Teško će ih biti nadzirati e, temelje mehanizma o istovjetnosti. A kao što smo već govorili, e, treba razmisliti i o tome kakve mehanizme osigurati i kako osigurati da regulatori u trećim zemljama u potpunosti uzmu u obzir rizike koje proizvode CCP-ovi u drugim područjima. Formalno ne postoji odgovornost za regulatora iz treće zemlje da izrekom e, uzme u obzir pravila i propise iz drugih područja. E, što se tiče e, dva različita odbora za sanaciju u EBA i ESMI. E, pokušao sam o tome nešto reći uvodno. E, sanacija drugih središnjih ugovornih strana potpuno je drugačija od sanacije u bankarstvu. E, strukture vlasništva potpuno su drugačije. Isto tako, kao što znamo, E, teško je dobiti u bankama informacije o vrednovanju e, aktive, odnosno imovine. To nije toliko problematično u slučaju drugih ugovornih strana. I zato je u redu imati odbore u tu svrhu, a s druge strane postoje, moraju postojati dostatni aranžmani kako bi se osigurala razmjena informacije između EBE i ESME. E, što se tiče korektivnih faktora za e, početnu naknadu i naknadu. E, postoji mogućnost korekcije, jedino ne u slučaju inicijalne naknade. E, mi smo bili za to da postoji djelomični otpise kod inicijalne naknade odnosno uplate, ali s druge strane postoji i argumentacija o međunarodnoj dosljednosti, tako da razumijemo e, odluku komisije u ovom prijedlogu da to ne definira izrijekom kao mehanizam. I konačno što se tiče sistemskog rizika središnjih drugih ugovornih strana, moramo biti svjesni toga koliko su otporne. Važno je biti svjestan toga da one moraju poslovati već pod vrlo strogim e, uvjetima i moraju imati dovoljan prostor e, za djelovanje kako bi e, se oduprle neuspjesima, odnosno neispunjenju obveza članova sustava poravnanja, a i ako pogledamo stres teste iz zadnjih nekoliko godina, došli smo do zaključka da su u ovoj fazi središnje druge ugovorne strane otporne Istodobno, e, test izdržljivosti je u fazi razvoja. E, promatramo i, e, i promatrali smo situacije neispunjenja obveze središnjih drugih ugovornih strana. U budućnosti ćemo se baviti i drugim scenarijima. Hvala. Zahvaljujem. Sada prelazimo na drugi dio našeg saslušanja. I sada ću e, prepustiti predsjedavanje e, Kay Swinburne. Hvala lijepa. Ja se ispričavam prvoj potpredsjednici koja inače sjedi pored mene, sada sjedi na drugoj strani. E, što se tiče vremenskog rasporeda, sljedeća točka dnevnog reda je u 11. kao jedan od suizvjestitelja. Ja bih izdvojila malo vremena na kraju, tako da bih sada predložila da nastavimo sa 5 do 6 minuta umjesto 7 do 8 a to će nam onda ostaviti malo više vremena za e, pitanja kasnije. I zato bih molila izvjestitelje u sjeni i su izvjestitelja da imamo dvije minute, a to će nam ostaviti malo vremena prije, 12, e, e, prije 11 sati. A Sada bih e, dala riječ prvom govorniku koji dolazi iz samog sektora, gospodinu Mülleru. Hvala lijepa. E, uvaženi zastupnici, e, na samom početku zahvalio bih su izvjestiteljima i tajništvu Ekona na tome što ste organizirali ovo saslušanje. E, to je velika čast i meni, ali i u Clearingu, e, dakle firmi koju danas ovdje predstavljam e, na ovom saslušanju. Međutim, prije nego što prijeđem na sam zakonodavni prijedlog, malo bih se vratio u prošlost i podsjetio sve nas zašto danas razgovaramo o ovom zakonodavnom prijedlogu. Prije skoro deset godina počela je najveća financijska kriza od 29. i upravo zato E, vrijedi e, ponoviti. Ta financijska e, kriza dovela je do velike krize, odnosno depresije i gubitka radnih mjesta, gubitka imovine i zato je potrebno podsjetiti se na razdoblje gubitka od 8% BDP-a u europodručju za vrijeme financijske krize. i upravo zato smo se dogovorili da ćemo reagirati na financijsku krizu na e, samitu u Pittsburghu 2009. Međutim, danas e, ovu odluku ne smijemo promatrati kao e, postupak reagiranja na krizu E, međunarodna koordinacija i definiranje standarda imali su glavnu svrhu izbjeći buduće financijske krize ove veličine i smanjiti, ako ne e, spriječiti utjecaj na javna sredstva i džep poreznih obveznika. Iako mislim da e, većina ima na umu povećanje količine i kvalitete kapitala u bankama, kada govorimo o samitu iz Pittsburgha G20, postoji još jedna velika regulatorna regulatorna odluka koja E, ide e, prema povećanju e, propisa standardiziranih izvanburzovnih izvedenica. Financijska kriza pokazala je u kojoj mjeri nedostatak transparentnosti i informacija ugovornih strana na izvanburzovnim tržištima dovodi do složene mreže međusobne ovisnosti, a zato je vrlo teško sudionicima i regulatorima u to vrijeme identificirati prirodu i razinu uključenih rizika, a to znači da postoji stvarna prijetnja financijskoj stabilnosti. Kako bismo trajali trajno poboljšali transparentnost, učinkovitost i integritet e, tržišta izvedenica, međunarodni su regulatori u ovom domu donijeli odluku e, da e, uvedu dva osnovna zahtjeva. Prvo, obveza da se e, trguje ugovorima na transparentniji način na mjestima trgovanja ili elektronskim platformama za trgovanje, a drugo postoji obveza poravnanja kroz središnje druge ugovorne strane. Kao što znate, cilj obveze poravnanja je osigurati da ove središnje druge ugovorne strane, dakle CCPI, e, funkcioniraju kao kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu, a to znači da umjesto sva, da svatko posluje u svom e, kutu pod tajnim uvjetima postoji nekoliko subjekata koji djeluju kao neovisni i neutralni menadžeri e, rizika. Na taj se način povećava transparentnost, e, poboljšava se upravljanje mogućnostima i sprečava ispunjenje obveza, omogućava se poravnanje i sustav postaje učinkovitiji. E, ima nekoliko stvari koje sam e, želio reći, ali već su navedene. U svakom slučaju smatram da prvo sustav poticaja mora biti dobar i moramo spriječiti da se sredstva poreznih obveznika E, koriste u pogrešne svrhe. To možda djeluje jednostavno, ali to zapravo znači da se korištenje javnih sredstava treba isključiti iz prijedloga komisije. Ovaj tekst e, u ovom obliku uključuje zapravo mogućnosti javnog bailouta. Ako sudionici mogu koristiti javna sredstva kako bi osigurali kontinuitet e, kritičnih usluga povrh onoga što su oni sami dali u prilog za mutualizaciju rizika, to bi moglo služiti kao poticaj za njih da ne podržavaju oporavak i da se odluče za sanaciju. E, to bi e, dovelo do uvođenja takozvanog e, moralnog hazarda, a kao drugo, temeljem iste logike pomenuo bih opasnosti koje su povezane sa odredbom o kompenzaciji u zakonodavnom prijedlogu. Ako e, član sustava poravnanja e, cijeni kontinuitet sustava poravnanja i profitira od e, nastavka, zašto bi dobio naknadu za mjere koje su bile potrebne kako bi se nastavilo trgovati? Ako kompenzirate gubitke sudionika koji je prethodno pristao na ugovornoj i dobrovoljnoj osnovi da se gubici e, raspodijele kako bi se omogućila e, ona kritična usluga za opstanak, onda zapravo ne dolazi do raspodjele gubitaka. Možda će neko reći da je ova odredba o kompenzaciji uključena kako bi se potaknulo sudjelovanje e, članova sustava poravnanja. Mi vjerujemo da pogodnosti E, kontinuiteta su zapravo vrlo brojne, osim e, pukih pogodnosti od pristupa. To također znači da mogu nastaviti ostvarivati prihode e, pružanjem usluga poravnanja klijentima, profitiraju od nižih zahtjeva za kapitalom i osim toga ne moraju imati gubitke zbog gubitka pozicije. To je samo nekoliko pogodnosti. E, još nešto treba imati na umu. Odakle dolaze sredstva za vlastiti kapital CCP-ova? E, nije cilj e, to koristiti kao osiguranje, nego kao poticaj za upravljanje rizikom. Što ako to nije dovoljno? I onda ponovno tu u igru ulazi europski porezni obveznik, a to nas dovodi E, do zadnjeg argumenta o kojem bih želio govoriti. Dakle, niti jedan vjerovnik ne smije biti u gorem položaju i to je e, vrlo zdravo načelo. E, to znači da sanacijska tijela moraju postupati na odgovoran način. Međutim, to se ne smije tumačiti kao sredstvo da se vežu ruke sanacijskih tijela E, time što se upućuju prijetnje e, sudskih zahtjeva u slučaju da sanacijska tijela odluče odstupiti od pravilnika za CCP-ova. E, toga podržavamo široku definiciju ovog koncepta da niti jedan vjerovnik ne smije biti u gorem položaju, a to znači da kada ocjenjujemo je li vjerovnik u gorem položaju E, nakon sanacije nego što bi bio nakon stečaja. E, ova procjena treba uključivati sve pogodnosti koje su povezane s poravnanjem, to znači e, gubitak pozicije sudionika, troškove zamjene, učinak na zahtjeve likvidnosti, gubitak prihoda, utjecaj na članove koji nemaju pristup poravnanju i sistemski učinak. E, zaključno, zadovoljni smo predlogom komisije, smatramo da je tek nekoliko koraka udaljen od doista čvrstog okvira na kojem počiva Emir. Međutim, ne smijemo zaboraviti na iskustva iz krize. Stoga ovaj prijedlog ne smije uključivati prvo mogućnost da se koriste javna sredstva, drugo sposobnost za članove sustava poravnanja da traže naknadu i e, treće e, da se podnose zahtjevi protiv protiv e, sanacijskog tijela. E, zahvaljujem e, na pozornosti i vremenu i naprijed se veselim vašim pitanjima. Hvala. Hvala. Sada želim dati mogućnost članom sustava poravnanja gospodinu Terencu Mekorniku da uzmu riječ. Uvažena predsjedateljice, uvaženi eurozastupnici, hvala vam na pozivu da sudjelujemo u raspravi o važnoj temi ssp ova i e, njihovom poravku i sanaciji. Pozdravljamo inicijativu Europske komisije da se uspostavlja sustav oporavka i sanacija za središ, središnje druge ugovorne strane. Želim najprije naglasiti da je pun toga napravljeno kako bi e, se oporavak i sanacija SSP-ova u rezoluciji bilo jako težak, e, teško vjerovatna mogućnost. Tu imamo poravnanje banaka i druge konkretne mjere. Direktiva o poravku i rezoluciji u Europi je takva da e, sanacija banaka može biti uspješno upravljana Režim oporavka i sanacija SSP-ova mora biti upravljan po proporcionalnošću, imati na umu da je prevencija uvijek e, bolja od liječenja. Može se više napraviti kako bi se postaralo da europski CSP-ovi budu robustni i dobro opremljeni kako bi od, bili otporni izazovima. Ova regulativa se odnosi na ekstremne scenarije i to moramo imati na umu kada radimo izred pravila. Osim proporcionalnosti vjerujemo da ova regulativa mora sadržati ključnih e, načela transparentnosti i učinkovitosti. Transparentnost je od ključnog značaja za e, uspješnu sanaciju, a oporavak e, Isto tako, kako bi uspjeli sudionici na tržištu moraju imati jasan stavove o rizicima koje će pretrpjeti tijekom puta. E, regulativa mora imati ciljeve o tome kada treba e, sanacija početi. Predlog komisije je jako dobar. Smatramo da početak sanacije ne smije biti automatski i da se podrazumijeva i da je određena razina fleksibilnosti potrebna pri pokretanju sanacije. Što se tiče SSP-ova, na njima će biti da odrede kada će započeti oporavak. Ključno je da se SSP-ovi komuniciraju o tim kriterijima, da postoje jasni kriteriji fleksibilnost se u ovom slučaju ne preporuča. Treba znati, dakle, da ne možemo više funkcionirati po načelu business as usual. Kako bi oporavak bio e, brz i uspješan, nesigurnost mora biti svedena na minimum i pravila moraju biti jasna. U interesu transparentnosti moramo imati jasna pravila za članove sustava poravnanja i e, pitanju poravka i sanacije, tu moramo imati minimalan popis i SSP-ovi moraju znati isto kao i nadzor na tijela, tijela za sanaciju koja su pravila. Razina e, opasnosti mora biti moguća za procjenu. Maksimalni mora se znati koje su maksimalni gubici. Posljedično tome sva sredstva za sanaciju moraju imati e, gornje pragove. Isto vrijedi i za e, ukupne individualne gubitke. Gubici, kao što je to rečeno, ne moraju biti jasno definirani. Vjerujemo da mora postojati e, jedinstveno pravilo za e,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 Oporavak mora pružiti jasnu vrijednost SP-ima i financijsku stabilnost i minimalne gubitke na jasan način. Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, oporavak eh, mora biti sukladan poticajima svih dionika, mora se poštovati redoslijed eh, isplata i izbjeći nesigurnost. Alat koji se nalazi eh, u ovom dokumentu je dobar, ali ga treba popuniti. Mora se znati koji su eh, gubici zbog nemogućnost plaćanja i gubici eh, i drugi gubici ni pod ni na koji način ne smijemo imati redoslijed pokrića podmirenih obveza koji neće poštovati pravila. spi treba imati više slojeva. Od korisnika se ne smije tražiti da traži dodatna sredstva prije što to se ispiovi naprave. inicijativno.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 Thank you. Evo sada gospođa Kili predajem joj riječ. No, ovdje imamo čitav pregovarački tim koji želi čuti krajnje korisnike, tako da su vaši komentari jako dobro došli. Gospođa Kili, e, izvolite, imate riječ. Hvala mi, hvala što ste pozvali BlackRock da e, iznesu svoje mišljenje o predloženoj rezoluciji Europske komisije kao asset manager BlackRock savjetuje milijune europskih e, umirovljenika da planiraju svoju e, financijsku budućnost. Mi to radimo nudeći investicijska mogućnosti e, gdje su i izvedenice i drugo. Važno je znati da BlackRock djeluje kao treća strana i dakle ne raspolaže svojim sredstvima. BlackRock u biti sam ne preuzima rizik već to rade naši klijenti, ali kao e, posrednici imamo jasan interes da e, potičemo stabilna financijska tržišta i kao takva e, BlackRock podržava sustav poravnanja. Ja sam ovdje kao profesionalac risk managementa i dio sam tima BlackRocka koji se bavi upravljanjem rizicima. Dakle, ja trebam identificirati e, kreditne rizike u ime naših klijenata. Dakle, ja u biti sjedim i čitam, e, analiziram e, kreditne analize. I sada dok razgovaramo o oporavku i sanaciji moram moliti dakle, zakonodavce na zaborave otpornost. CCP-ovi bi trebali biti u mogućnosti da izdrže e, nestalnosti tržišta, jer je to njegov cilj. Naš je preventivni cilj da e, pomognemo CCP-ovima i trebamo, dakle, stoga podržati veliku pozornost e, njihove otpornosti i s tim imajući to na umu molim vas da obrati pažnju na sljedeće. CCP-ovi su sve više značajni na sistemskoj razini i trebaju dodatna sredstva. Trenutna kapitalne uredbe nisu dovoljno dobre. CCP služi dvijema namjenama. Kao prvo e, da apsorbira e, gubitke koji nisu izazvani podmirenjem obveza, ali isto tako tu je i mehanizam e, za oprezno upravljanje kapitalom. Ovdje nemamo trenutno rigorozna pravila. Mnogi sudionici na tržištu imaju dojam da e, su kapitalne preuzete obveze nedovoljne. Koje ja trenutno ne znam da li je tome tako, jer e, koliko znam do sad nije ovo dovoljno dobro znanstveno analizirano. Dakle, kako izbjeći moralno upitne stave koliko treba imati kapital na raspolaganju da se izbjegnu određeni rizici, kako ih e, mjeriti. Mi potičemo ESMU da e, o tome razmisli. Također potičemo političare da usvoje formalnije standarde za objedinjivanje CCP-a i da ja sada neću dužiti previše zbog vremena, ali želim naglasiti da SCP-ovi koji, da im je predan u ruke doslovno monopol i oni imaju manje manja pravila objelodanjivanju podataka od najmanjih sudionika u ovom postupku i e, oni nisu podvrgnuti potrebama revizije. Njihova otpornost zahtjeva objelodanjivanje podataka Hvala vam što ste me saslušali, Ja sada ću govoriti o oporavku i sanaciji. Pozdravljam prijedlog komisije, zakonodavstvo omogućuje SCP-ovima da razvijaju mjere oporavka i istovremeno omogućuju diskreciju i uporavku u postupku sanacije. Naravno ne bila ovdje ako, kad mislila da je sve savršeno, mislimo da se to može poboljšati, osobito za krajnje korisnike, te umirovljenike i štediše, koji su često isto tako eh, isti oni eh, porezni obveznici koje trebamo zaštiti. Moramo imati na razmatranju alate koji su na raspolaganju SSP-ovima za rad. Kada govorimo o poravku CCP-ova, smatramo da nije ispravno omogućiti CCP-ovima koji su profitne organizacije da uzmu novce od klijenata kada nisu uspjeli obaviti svoju misiju. A to e, a to je nešto što E, korektivni faktori tim posredstvom e, se radi. Iz tog razloga to je jedna od naših velikih zabrinutosti. Rezimirat ću svoje stavove korektivnim faktorima i govorit ću o 3C, dakle kontrola, gornje marž, e, najprije o kontroli želim govoriti. Dakle, kada imamo određene resurse i koji su iscrpljeni, samo tijela rješavanja mogu, odnosno sanacije mogu se baviti e, financiranjem sanacije. To je jako važno, imajući na umu financijsku stabilnost, s obzirom da samo nadležna tijela, a ne CCP-ovi, mogu vidjeti imati makroekonomsku analizu situacije i vidjeti utjecaj svojih djelovanja kroz financijski ekosustav i realno gospodarstvo samo su vlastite koje imaju diskreciono pravo e, djelovati i utjecati na tržište. Tu ulagači nemaju e, što e, nemaju utjecaja. Drugo C je odre, capping određivanje gornje granice. Ukoliko kontra, nadležna tijela u postupku oporavka to odluče, onda se na taj način može zaštiti financijski sustav i zadnji korisnik. Na primjer, određivanje gornje granice se mogu određivati na, e, na primjer, broj dana na kojim se može primjenjivati korektivni faktor. A sada tu nema nikakvih granica. Trećica je kompenzacija. Svi gubici znači, krajnji korisnika iz e, sanacije CCP-ova trebaju biti isplaćeni od strane CCP-ova i dionika dioničar Treba također imati na umu analizu budućih dobitaka SCP-ova čiji su profiti financirani iz džepova krajnjih korisnika. I konačno mi doista vjerujemo da e, inicijalni korektivni faktori moraju biti analizirani s obzirom da povećavaju sistemske rizike u vrijeme sistemske fragilnosti. Hvala vam što ste mi pružili mogućnost da iznesem ove e, komentare analize. Hvala svima vama na vašim komentarima. Želim podsjetiti zastupnike da su svi govornici stavili na raspolaganje svoje govore, tako da to može biti od koristi sve nas. Sada ću e, suizvjesteljci, su, jako Jakov Vajcekeru predati riječ. Hvala predsjednice, evo Imajući na vrijeme, na umu vrijeme, ja ću se ograniti na jedno pitanje. Vaša tri izlaganja su nam ukazala visku složenost e, e, sustava i ovo je doista prirodno, to je dio vašeg e, posla, svi se pozicioniraju na način da imaju koliko je moguće bolji položaj u ovim eh, nesigurnim situacijama, možda na trošak, eh, na uštrb jedan drugog. No ono što mene brine jeste ako se sagleda ova kompleksna situacija zajedno sa pitanjem mjerila, onda mi je teško vidjeti ko će izvući mislim ovdje mi se čini da govorimo o pravom scenariju Armagedona i imat ćemo situaciju dakle ako dobijemo situaciju u kojoj će neke od velikih ključnih banaka upasti u probleme, da li će iko imati eh, hrabrosti pokrenuti eh, ovaj jako složen eh, postupak eh, odgovornosti. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ako imamo više mogućnosti za eh, smanjenje gubitaka i korektivne faktore i sve alate koji će Dakle, zar ne bismo trebali smanjiti složenost ovoga svega s ciljem da ovo sve bude funkcionalno u slučaju da dođe do tog scenarija Armagedona za koji se moramo pripremiti? Hvala. Hvala, sada ću prestati biti predsjedateljica i samo sebi dati riječ u svojstvu izvjestiteljice, su izvjestiteljice Sredit ću se ovdje na dobro odpisivanje dijela marži, što se meni čini najkontraverznim i s čime se najteže nosim. Dakle, kao izvjestiteljica izvješću na vlastitu inicijativu iz 2013. Došli smo do zaključka da ovdje imamo alat koji se može koristiti samo pod nadzorom tijela nadležnog za sanaciju. Sad ima međunarodne aktivnosti koje je Elke spominula i koje uključuju mogućnost korištenja ovoga alata kao sastavnog dijela oporavka i unutar pravilnika CCP-a, a ne samo uz odobrenje tijela nadležnog za sanaciju. To je dakle promjena i tu moramo razumjeti posljedinu zbog čega je od toga je došlo, ali voljela bi čuti što panelisti misle iz svojih perspektiva. Dakle, kako vi trenutno predviđate korištenje VMGH u svojim pravilnicima da li ste došli do konsenzusa između svojih CCP-ova kao članova clearinga i da li to koristite? I kako bi vi kao član sustava poravnanja koristili ovaj sistem unutar VMGH u ime svojih klijenata koji vrše poravnanja kroz vas ili je to nešto što biste prenijeli izravno na vaše klijente. A za CCP-ove koje trenutno VMGH koriste, da li su vam objasnili pristup koji koriste, da li ste vi svojim klijentima objasnili što to za njih znači u trenutnoj današnjoj situaciji, dakle i krajnjim korisnicima Black Rocka bi pitao kako bi zaštite unijeli za korištenje VHGH i da li misle da li bi se na neki način mogle te alate lakše koristiti. Vraćam se kao predsjednica, zastupnica Hubner, sljedeća ima riječ. Hvala vam. Ja ću učiniti ono što nitko nikada ne učini, postavit ću svoje pitanje i morat ću otići. Tako da se ispričavam, eto, moji asistenti će biti ovdje. Imam dva pitanja, jedno koje se tiče ključnog elementa e, oporavka i sanacije, to je procjena imovine. I moje razumijevanje toga je da vezano uz odredbe o toj procjeni, one su vrlo slične onoga iz direktive o pravku i sanaciji i imamo tog vanjskog procjenitelja koji vrši procjenu, ali postoje istodobne velike razlike između banaka i CCP-a što se tiče procesa samog, same procjene. Dakle, prema direktivi imamo za izvedenice informacije o tome da one dolaze od strane CCP-a, dakle za izvedenice koje su već poravnane, i to naravno ne može biti slučaj za rezoluciju CCP-a, za sanaciju. Dakle, kako vi doživljavate ta pravila evaluacije, kako se to može provesti i to bih voljela čuti. Sljedeće pitanje se tiče onoga što je gospodin Miller rekao o tome da se radi o prijedlogu komisije koji doista nema mane, ali u financijskom sektoru moramo isto tako tražiti rješenja koje su otporna na buduće izazove. Dakle, u ovom području koje se još razvija, oblikujemo regulativu koja valja za trenutni kontekst, čak bih rekao za prošli i trenutni. Ali naravno, dobro znamo da može doći do promjena što se tiče novih kategorija imovina koje će zahtijevati drugačije alate, što će dovesti do evaluiranja sporazuma između klijenata i njihovih članova i komisija naravno kroz fleksibilnost se pokušava pozabaviti budućim situacijama. Tako da je moje pitanje vama kako doživljavate tu ravnotežu za potrebu između fleksibilnosti koju svi razumijemo, ali i za potrebu za pravnom sigurnošću. Da li u ovom predlogu to već postižemo ili možemo nešto činiti kako bismo bolju ravnotežu tu uspostavili? Hvala. Kao što svi koji znaju čitati e, vrijeme vide da smo doista pri kraju, tako da dajem još kori posljednje riječi. Pitala bih paneliste da nešto kažu o zahtjevima za kapital u kontekstu otpornosti, kao što je BlackRock ispomenuo, jer naravno tu sve i započinje. E, možda drugi dakle, također mogu dati svoj komentar. Postavili već kakve analize? Imamo li nešto više vezano uz to? Hvala. Imamo li još kojeg izvjestitelja u sjeni i ukoliko ne, riječ dajem panelistima. slobodno izverite sami na koje pitanje biste želi odgovoriti. Ako možete unutar dvije minute svatko odgovoriti, bilo bih vam zahvalno. hvala na tome što smo dobili priliku reagirati na neka od ovih vrlo dobrih pitanja. Za početak pozabavio bih se ovim koji se tiče kapitala jer se nekoliko puta pojavilo. Mislim da je važno da kada gledamo CCP-ove shvatiti koje su naše mogućnosti zaštite. A najveća mogućnosti je od razina od toga koliko upravljanje rizikom odgovara situaciji dobro. Dakle, način na koji upravljanje rizikom mora biti strukturirano. Mislim da je ova regulativa vrlo dobra, da se razlikuje od onoga što banke trenutno rade i da je konkretnija nego što bilo tko drugi nudi, da li upravitelji imovinom banke ili neko treći na financijskom tržištu. Emir se dakle usredotočuje na to upravljanje rizikom u običajnom poslovanju velikog CCP-a, primjerice poput Eurexa, koji ima oko 50 milijardi marži. I tu zapravo su marže ključni faktor za apsorpciju financijskih šokova u sistemu kada govorimo o upravljanju riziku, a kalibriranje te marže je napravljeno tako da može snositi utjecaj e, znatnih događaja, primjerice kriza Lehman Brothersa ili tržišne fluktuacije vezane uz Brexit. Dakle, ta inicijalna marža je nešto što je upila ovakve šokove i ona je upravo za to namijenjena i za tako nešto i kalibrirana. Nije moguće zamijeniti funkciju tog alata za upravljanje rizicima drugim alatima. Drugi je važan e, alat market to market, dakle naplata e, variabilnih marži, odnosno poravnavanje razine sa CCP-ima tržišnom, sa tržišnom stvarnošću. Ti mehanizmi su suština onoga čime se svaki dan bavimo. Sa strane kapitala morate vrlo oprezni biti vezano s to kakve poticaje postavljate, što je veći zahtjev za vlasničkim kapitalom CCP-ova, time će manje posvećenosti osjećati e, sudionici vezano uz otpornost upravljanja rizikom, jer ovo apsorpcija rizika će doći od neke druge strane. Dakle, važno je pronaći ravnotežu i u tome smatramo da je Emir unutar Emira da se pronaći upravo tu ravnotežu i barem za Eurex Clearing mogu reći da smo sa zadovoljstvom usvojili sve zahtjeve i čak išli korak dalje. Morat ću, žalost, vam reći da je isteklo vrijeme za odgovor jer svako od vaših kolega još po dvije minute ima na raspolaganje. A sljedeći govornici za sljedeću točku dnevnog reda nas već čekaju. Sljedeći govornik. Pitanje VMGH kao rezolucijski alat i to je nešto dakle, što je u nadležnosti rezolucijskog tijela, tijela za sanaciju, a ne nešto štim, čim, što bi bilo predvođeno strane CCP-ova. Dakle, da, VMGH prenesemo klijentima, ste postavili pitanje što bi se dogodilo, dakle, iskoristili bi se, potrošili svi resursi i u takvu situaciji, da dođemo do takve situacije, svi dionici eh, na financijskom tržištu vjerujem da bi morali eh, sudjelovati u sanaciji. Dakle, odgovor bi tu bio da. Imali smo i pitanje vezano uz pojednostavljenje pristupa vezano uz kapital CCP-a. Dakle, ako pokušavamo izbjeći situacije, dakle neke scenarije sa ekstremnim rizicima gdje su iskorišteni svi resursi, ako ako odgovarajuću razinu transparentnosti upotrijebimo, vjerujem da bi to bilo dobro rješenje ovog problema. Zastupnica Kelly. Dakle, prvo što se VMGH tiče, složili smo se da bi se samo kod sanacija to trebalo koristiti, a nismo nikada rekli da bi bilo na mjestu da se to od strane p-a koristi tijekom eh, sanacije. Drugo, da li smo bili informirani da je VMGH dio alata na raspolaganju? Nismo, dakle, između nas, nas i naših članaka članova za poravnanje, jednostavno imamo izravnu komunikaciju, moramo sami otkrivati koje su nam, koji su nam alati na raspolaganju, što je dio mog posla i što nije previše lagano. A druga stvar je složenost koju ste spomenuli. Velik dio vremena provodim učići ljude o poravnanju. Jedna stvar koja sam im pokazala kada krećemo sa bilateralnog na poravnanog da je velika razina složenosti ovdje uključena. Ne znam da li ćemo moći smanjiti tu razinu složenosti, to je jednostavno nešto s čime se moramo nositi i što nam nažalost svima zadaje glavo bolje, no tako jest. Hvala. Jakob, želiš li minutu ili dvije za sažetak? E, mislim da bismo mogli završiti polako jer kolege su već spremni za sljedeću točku. Zahvalio bih svima što ste nam bili gosti danas. Mislim da je bilo od velike koristi i svakako je pomoglo ocrtati područja kojima se mi kao suzakonodavci moramo pomnije pozabaviti. S jedne strane imamo institucionalna pitanja, prekograničnu narav aktivnosti, a drugo se tiče složenosti, da to je nešto što ne možemo izbjeći, na svejedno mislim da moramo bolje razumjeti što radimo, kakve e, poticaje ex ante, ex post nudimo vezano uz dodjelu potencijalnih gubitaka CCP-ima, CM-ovima, klijentima, poreznim obveznicima. I mislim da moramo biti možda malo otvoreni što se toga tiče, bez nepotrebnog ograničavanja fleksibilnosti ondje gdje je ona potrebna no istodobno moramo porazmotriti koliko bi izvedivi ovakvi scenariji bili u stvarnoj krizi, jer to je ono za što se moramo pripremiti. Hvala vam kao izvjestiteljica, kao su izvjestiteljica i predsjedateljica imam posljednju reč što često nije slučaj. Za mene je važno da prepoznamo što se na globalnoj razini ostvarilo od našeg izvješća na vlastitu inicijativu u ovom domu i taj globalni rad rezolucijske skupine, oni su stručnjaci što se tehnički stvari tiče i vezano za strukturu, infrastrukturu tržišta i doista cijenimo ono što oni kaže, iako određene mjere zaštite želimo uvesti oko toga što su nam oni rekli, mislim da je to odgovarajući način daljnjeg rada. A da krenemo sve raditi od početka mislim da bi bilo previše za nas, ali možemo doista pozabaviti se dodatno time tko koristi, tko nadgleda korištenje alata i to je odgovarajuća uloga za nas. Također moram reći da rad pregovaračkog tima za EMIR, dakle, neispunjenja obveze namirenja vjerovnika po redu prvenstva je nešto što smo dobro uspostavili unutar Emira i čini se da Emir dobro funkcionira i ovo na čemu sada radimo je nastavak rada upravo na tome i moramo se pobrinuti da poticaji koji su usklanje, usklađeni unutar Emira, da ih se ne poremeti u ovom posljednjem dijelu našeg rada. Dakle, to moramo dobro odraditi. Također je važno da shvatimo da dobro upravljanje CCP-ovima je ono što je važnije od svega drugoga, jer u krajnjoj liniji to je onaj dio priče koji će apsorbirati potencijalne rizike i to je u interesu sviju. Također moramo e, razmotriti proporcionalnost, imamo različite CCP-ove diljem Europe, neki su poprilično mali, imaju drugačije proizvode od drugih, tako da moramo pronaći način da se pobrinemo da zakonodavstvo na kojem radimo bude proporcionalno i ne utječe na sve na jednak način. Dakle, da se, da, da se temelji na rizicima, a ne na subjektima i da se prema svim subjektima ponašamo na isti način. Još je naglašeno da treba pronaći granicu između sanacije i oporavka. Nisam sigurna sama još da li smo pronašli tu granicu i da li mi netko tome može pomoći ili trebamo ostaviti takvu razinu fleksibilnosti u sistemu kako bi sama sanacijska tijela mogla odlučiti gdje trebaju uskočiti. To je dakle nešto o čemu ćemo podosta morati razmisliti u nadolazećim mjesecima. Zaključila bih kao predsjedateljica, više nego kao su izvjestiteljica i rekla bih da imamo velik broj tehničkih radionica koje ćemo provesti na ovu temu velik broj okruglih stolova kako bi cijeli pregovarački tim bolje mogao razumjeti eh, stavove sviju dionika i kako bismo doista razumjeli koji su razlozi za zabrinutost te potencijalno rješenja. U nadolazećim tjednima već ćemo sa time započeti, pa svi koji su zainteresirani neka se jave našem tajništvu kako bi doznali datume. Mi ćemo ih objaviti na web stranicama odbora Ekon, ali tko god želi sudjelovati, neka nam to kaže napred, a mi ćemo ih sve pokušati uključiti. Kao pregovarački tim također ćemo biti uključivi u pokušaju razumijevanja stavova i briga svih dionika i regulatora i drugih javnih tijela u ovoj priči. Za kraj zahvalila bih panelistima Uvijek imamo premalo vremena na raspolaganju i donekle smo frustrirani jer ne uspijemo reći sve što želimo, no imamo i vaše pismene komentare, iskoristit ćemo ih i molim vas bilateralno slobodno budite u kontaktu sa pregovaračkim timom ako želite odgovoriti detaljnije na neka od pitanja naših današnjih govornika. Hvala vam na vašem sudjelovanju, doista to cijenim i nadam se da ćemo pravodobno ovo uspjeti e, zaključiti kao konačni dio unutar ovog okvira otpornosti i sanacija oporavka za CCP-ove. Hvala. Gospodin Werner Hoer e, je na putu zajedno s našim predsjednikom gospodinom Gualtierijem. Za par minuta bit će ovdje. Uh-oh. <laughs> Poštovane kolegice i kolege, dopustite da pozdravim predsjednika Europske investicijske banke, EIB-a, gospodina Wernera Hoera. Hvala vam lijepa što ste došli na ovu raspravu o poslovanju Europske investicijske banke. Kao što znate, tradicionalno na ekonu organiziramo razmjenu mišljenja s predsjednikom EIB-a, a EIB 2018. E, slavi 60. obljetnicu postojanja. Institucija koja uživa neovisnost unutar sustava, međutim s obzirom na stratešku ulogu EIB-a predsjednik EIB-a redovito sudjeluje na saslušanju i raspravama e, pred odborom Europskog parlamenta, a Europski parlament redovito izrađuje izvješća i analizira poslovanje banke i e, njezine poslovne knjige. Zahvaljujemo gospodinu Hoeru koji je došao na ovaj sastanak na vrijeme budući da ćemo uskoro imati izvješće o poslovanju izvjestitelja gospodin Kishoff a pokrenuli smo i raspravu o zakonodavnom prijedlogu koji se odnosi na EFSI, a izvješće e, odbora za proračun i odbora Ekon predočeno je u ponedjeljak na tu temu. Gospodine Hoer, izvolite. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, e, zadovoljstvo mi je ponovno doći ovamo. E, ako E, ste bili zastupnik u parlamentu, onda s vremena na vrijeme reaktivirate svoj parlamentarni DNK. Ovo je jedna od takvih prigoda, a sada ćemo slaviti 60. 60. obljetnicu ugovora iz Rima, a sada se priprema i proslava 60. obljetnice EIB-a. Spomenuli ste neovisnost EIB-a unutar europskih institucija. Da, to je točno na neki način, ali naravno države članice, dionici banke eh, uvijek eh, vode računa o tome da ne pretjeramo s našom neovisnosti i zato moramo dobiti odobrenje za svaki od projekata E, koji pokrećemo, a Europski parlament glavni nam je partner kada e, pronalazimo financijsku osnovu za naše aktivnosti i onda krećemo dalje na tržišta kapitala. Danas ćemo govoriti i o EFSI-u, to je primjer tjesne i konstruktivne suradnje s Europskim parlamentom, jer bez te suradnje ne bi bilo moguće ono što smo do sada ostvarili. Možemo razgovarati o pozitivnim i negativnim aspektima e, Naravno da postoji prostor za poboljšanje ovog instrumenta, međutim da nije bilo ove odvažne odluke zakonodavaca i onih koji su odgovorni za proračun, e, koji su bili spremni žrtvovati 6 e, milijardi eura iz obzora i cefa ne bi bilo moguće testirati ovaj novi instrument koji je doveo do promjene u paradigmi kada se govori o korištenju sredstava i da prijeđemo sa e, subvencija i bespovratnih sredstava na jamstva i kredite. Mislim da je to nešto što doista može poslužiti kao primjer e, u korištenju proračuna, kao što je rekla Kristalina Georgijeva, i pouka u boljem e, trošenju sredstava. Međutim, naravno da postoji prostor za dodatno poboljšanje. E, sam razlog postojanja EIB-a definiran je statutom banke, a počiva na Uh, ugovoru iz uh, Rima, a cilj je podupirati koheziju, i uključiv rast Europske unije. A to radimo kroz financiranje uh, zdravih investicijskih projekata, potičemo rast, zapošljavanje u raznim sektorima za koje inače ne bi bilo dostupno financiranje ili ne bi bilo dostupno u dovoljnom mjeri. U osnovi EIB je institucija koja se bavi takozvanim crowding inom. E, svjesni smo toga da e, će se donijeti bitne odluke o Ujedinjenoj kraljevini, ali institucija ima upisani kapital od 22 2 milijarde eura e, tek dvije godine. Prije toga je bilo 11 milijardi. Postoje pričuve zato što banka ne isplaćuje dividendu nego ima akumuliranu dobit, ima vlastita sredstva u iznosu od oko 60 milijardi eura. Znači, Države članice uplatile su samo 22 milijarde. Ako to pažljivije pogledate, one su zapravo uplatile samo 12 milijardi, jer razlika se odnosi na pretvorbu pričuva u kapital. Sa ovim kapitalom uplaćenim u gotovini od 12 milijardi eura, države članice Europske unije uz potporu parlamenta i vijeća i komisije e, dovele su do paketa kredita u iznosu od oko 600 e, milijardi eura. A financijske prednosti se prenose svake godine na države članice i trgovačka društva koja profitiraju od potpore EIB-a. E to je ogromna potpora i izlazi iz okvira bilo kakve injekcije kapitala u bilo kom trenutku. Dakle, ovo je iznimno snažan i koristan instrument. E, mislim da bi o tome trebalo glasnije govoriti i e, jasno to reći jer ovaj instrument je dvostruko veći od Svjetske banke. Dakle, vi kao politički čelnici imate instrumente u vlastitim rukama koji se mogu mobilizirati primjerice za borbu protiv krize. A investicijska kriza u Europi jedna je od situacija u kojoj e, bi banka mogla pružiti odgovarajuće usluge. Sjećate se kada je predsjednik Juncker E, još pokušavao zaliječiti rane nakon nacionalnih izbora e, u Luksemburgu prije nekoliko godina. Bio je u banci i pitao nas je što da učinim ako mi povjeruje dužnost sljedećeg predsjednika Europske komisije. Što da učinim na ekonomskom planu? E, kakva je analiza? Mi smo napravili analizu u banci. Jedna od e, prednosti e, banke je snažan odjel za ekonomiju i pripremu projekata. I mi smo mu dali savjet da se bavi nedostatkom investicija u Europi. Naravno da se možete prepirati oko konkretnih brojki, ali možete pogledati ciljeve koje je definiralo Europsko vijeće i to usporediti sa sredstvima iz programa eh, iz proračuna trgovačkih društava i europskog proračuna kako bi se ostvarili ovi ciljevi. I tu onda dolazite do razlike od 700 eh, eh, milijardi eura u godinu dana. To smo tada definirali i e, tako smo krenuli e, sa FCM i smanjili smo taj iznos e, i taj jaz investicija. To jest uspjeh, ali je samo dio rješenja. Povrh toga, budući da smo razgovarali o Junkerovom planu po prvi puta, a danas vi, odnosno politički čelnici u vijeću i e, vlade i komisija donijeli su odluku da podržavaju ciljeve održivog rasta Ujedinjenih naroda. I to je nešto što mi doista želimo poštovati. Nekoliko mjeseci kasnije naši su se čelnici sastali u Parizu i potpisali COP21. To u osnovi znači da dolazi do još većeg investicijskog jaza, dakle nedostatka investicija. Kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja i ciljeve iz klimatskih promjena, ublažavanja učinka klimatskih promjena COP21, to zahtjeva dodatne investicije. Upravo zato smo donijeli odluku uz vašu potporu u to vrijeme e, i e, tu smo odluku donijeli pravodobno. E, sada bih e, želio reći nekoliko riječi o investicijskom okruženju, o investicijskim kretanjima u Europskoj uniji, kao što ste tražili, a nakon toga ću reći e, o doprinosu EIB-a što se tiče poboljšanja okruženja i što se tiče aktivnosti koje provodimo. Ako izostavim neku vanjsku dimenziju i ako bude pitanja, o tome možemo kasnije. Ne želim predugo govoriti na početku. U svakom slučaju u Europskoj uniji e, dolazi do oporavka u pogledu investicija. Međutim, taj oporavak još uvijek nije ujednačen u različitim zemljama i razredima imovine. E, vratili smo se na razinu prije krize u osnovnim e, državama članicama što se tiče investicija, međutim još uvijek smo negdje 8% ispod e, razine investicija prije krize u državama članicama Srednje i Istočne Europe i u e, većini država koje su članica koje su bile najviše zahvaćene krizom. Postoje velike razlike. Eh, iako je došlo do oporavka, ipak eh, treba daleko više vremena da osiguramo oporavak. U većini država članica Europske unije investicije u javnom sektoru su ograničene, a to je dovelo do značajnog smanjenja investicija u infrastrukturu. Došlo je do oporavka investicija u privatnom sektoru, iako je to još uvijek ispod dugoročnog prosjeka koji je postojao prije krize u većini država članica. Međutim, eh, iako su investicije privatnog sektora došle na vrhunac Eh, od prije krize u eh, osnovnim državama članicama. To nije slučaj u državama članicama koje su bile eh, najgore pogođene krizom. Naša je procjena da nismo suočeni samo sa cikličkim usporavanjem investicija, nego sa strukturnim nedostacima investicija i gdje dolazi do nedostataka. E, mi smatramo da nam treba oko 100 e, milijardi eura kako bismo unaprijedili energetske mreže, ugradili obnovljive izvore, poboljšali učinkovito sigurnost e, dobave, 80 milijardi za unapređenje prometnih mreža, smanjenje troškova zagušenja, 65 milijardi eura kako bismo ostvarili program, digitalni program e, širokopojasnog interneta, kapacitet e, centra podataka i kibersigurnost, 10 milijardi eura za e, moderne obrazovne ustanove, povrh 90 milijardi povećanog operativnog izdvajanja kako bismo došli do visokih standarda u visokom obrazovanju, 90 milijardi eura za oporavak e, ekoloških usluga, osiguranje e, sigurnosti nabave vode s obzirom na klimatske promjene, dodatnih 130 milijardi godišnje za istraživanje i razvoj i na posljedku ako pogledamo poduzetnički kapital i uzmemo SAD kao mjerilo, u poduzetnički kapital bismo trebali uložiti barem 35 milijardi eura. E, sve su to dodatne, e, dodatni iznosi na godišnjoj razini. E, budući da ustrajno postoje nedostaci u investicijama, to dovodi do velikog upitnika što se tiče konkurentnosti Europske unije u budućnosti. Nakon e, deset godina analize smatramo da je vrijeme da promotrimo Europu u svjetlu globalnog gospodarstva i moramo vidjeti e, koliko brzo djeluju naši e, partneri. I proveli smo investicijsku anketu u 12.000 trgovačkih društava od mikro do velikih u svih 28 država članica kako bismo vidjeli e, kakvi su obrazci ulaganja, potrebe za ulaganjima i prepreke ulaganjima. I to je jedinstven europski instrument za praćenje poslovanja i ta anketa potvrđuje da je došlo do poravka ulaganja, međutim postoje neki razlozi za zabrinutost. 15% tvrdi tvrtki i kaže da su njihove investicijske aktivnosti tijekom protekle tri godine preniske i zato to ne osigurava uspjeh poslovanja niti napredak. A povrh toga, više od 50% opreme i strojeva nije e, na modernoj tehnološkoj razini, a samo 40% objekata zadovoljava e, standarde visoke energetske učinkovitosti. Osim toga što se tiče inovacija, uglavnom se usvajaju inovacije koje su nove u tim zemljama umjesto da se usvaja najnaprednija tehnologija na svjetskoj razini. Osim toga, ustanovili smo u anketi da postoje prepreke za ulaganje zbog neizvjesnosti E, nedostatak kvalificirane radne snage također je ograničenje za ulaganje. Negativni demokratski trendovi imigracije i obrazovni sustavi također imaju važnu ulogu. E, propisi na tržištu rada, propisi koji se odnose na poduzeća, visoke energetski troškovi također se spominju kao ograničenje za ulaganje. Pristup financijskim sredstvima uglavnom je problem za manje firme i one koje više ulažu nematerijalnu imovinu, a posebno e, što se tiče troškova financiranja i zahtjeva za kolateralom. Naravno, Kod e, potpisivanja ugovora iz Rima nitko nije mislio da ćemo 30% sredstava ulagati u e, mala poduzeća. 70% e, kapitalnih sredstava u sed u dolazi sa tržišta kapitala. Razmišljali smo o tome što učiniti E, mi smo prošle godine osigurali 84 milijarde eura dugoročnog financiranja i imali smo investicijske projekte u razini 280 milijardi eura. E, što se tiče projekata koje financiramo, oni ne samo da moraju ispuniti kriterije za kredite, nego poštovati i stroge e, tehničke i ekološke standarde, jer želimo u potpunosti poštivati europsku pravnu stečevinu. E, pitanje održivosti i ekonomske održivosti iznimno je važno za nas jer mi smo banka. Mi nismo institucija koja daje bespovratna sredstva. Sve što radimo mora imati mogućnost e, povrata na e, financijskim tržištima. Jer ako prekršimo financijska pravila, investitori naprosto neće izdvojiti sredstva za e, izdane obveznice. Osim toga, znam da su mnogi od vas za to e, zainteresirani Banka je danas e, ne samo avangarda, nego i najveći izdavatelj zelenih obveznica i to je dimenzija na tržištu kapitala koju pažljivo moramo pratiti, jer ako učinite neki pogrešan potez s projektom, moglo bi se dogoditi da izgubimo investitore u zelene obveznice, a to bi bila velika šteta. E, nema potrebe naglašavati da su sva tri stupa Junkerovog plana važna. Stalno govorimo o EFSI-u, međutim, naravno, moramo pomoći i gospodinu Timmermansu i Europskoj komisiji i e, zakonodavcima kako bi se uklonila uska grla za investicije. Tu smo vrlo aktivni i zato smo zajedno s komisijom uspostavili Europski savjetodavni centar za investicije koji je iznimno važan jer moramo pružiti potporu državama članicama u razvoju i pripreme projekata i zdravom financiranju. To je tehničko pitanje, ali isto tako pitanje financijskih tehnika e, kojim se moramo baviti. E, vratit ću se na pitanje e, utjecaja financiranja EIB-a tijekom pitanja i odgovora. Ne bih želio govoriti predugo, uglavnom da skratim. Ponosimo se onim što smo do sada ostvarili putem EFSI-a. Vidimo da smo došli u fazu odluka o novim uredbama, novom zakonodavnom okviru. Nadamo se da ćete nam dati priliku da steknemo više iskustva sa strukturama upravljanja i nadamo se da će doći do realne perspektive u pogledu kriterije i kvantificiranja kriterija. Vi znate primjerice da ublažavanje učinka klimatskih promjena i energetska učinkovitost je, su glavni pokratači naših aktivnosti. Međutim, ako vrlo visoko postavite ljestvicu od samog početka, onda će biti jako teško prijeći tu ljestvicu i to će dovesti do velikih frustracija. Zato se nadamo da ta očekivanja neće biti previsoka, iako vas ja jedino mogu pokušati uvjeriti da ćemo ostati ambiciozni. Hvala. Hvala vam, gospodine Hojer. Prvi u ime Europske pučke stranke, Ryan Hayes. Predsjedniče Hojer, želim vam došli na sasnak Ekona. Imao sam privilegiju pozdraviti vas u vlastnoj izbornoj jedinici prije nekoliko mjeseci kada ste došli E, na otvaranje novog ureda iba a što doista cijenimo i kao što ste rekli u svom uvodnom izlaganju mi smo suočeni u Europi sa velikim jazom ulaganja i to ide sve e, do početka krize i taj jaz je 600-700 milijardi diljem Europske unije. Dakle, gledajući informacije koje su o EFSU objavljene, neke države članice jako dobro napreduju, osobito one koje su proživjele sličnu, odnosno istu krizu kao i moja zemlja. Ovdje mislim na Portugal, Španjolsku, eh, Litvu, Estoniju, Bugarsku. Neke od njih su prošle kroz program i prošle su kroz to, ali imaju jako eh, jako dobro stoje sa e, ulaganjem iz EFSU-a shodno njihovom BDP-u. Dakle, imam pitanje s tim u vezi. E, kada govorimo o drugim zemljama koje se ne snalaze baš tako dobro kao što je i moja, glede novih e, mogućih zajmova, što biste rekli da li se radi tu o nedovoljnoj izloženosti, da li je problem povezan uz nacionalne banke, uz upravljanje i nestvaranje odgovarajuće vrste ulaganja ili se tu radi o nedovoljnom broju malih srednjih poduzeća koja se obraćaju za zajmove. Jer kad analiziramo brojke, najveći dio ulaganja potiču iz manjih poduzeća, što je doista jako hrabrujuće glede mandata koji ste dobili od komisije. Dakle, koji savjet biste dali onim zemljama koje se ne snalaze dovoljno dobro u ovoj situaciji? A drugo pitanje, bit ću kratak, Znate da u ovom domu, a i drugi, postoji mišljenje da mandat EIB-a bi trebalo promijeniti kako bi se omogućilo e, davanje zajmova industrije na oružanje. Što mislite o tome i mislite li da bi to moglo imati e, negativan utjecaj e, na našu banku EIB? Hvala predsjedniče. Hvala kolege, molim vas da zadržite maksimalno dvije minute za posljednje pitanja i maksimalnih tri minute za odgovore. Znam što hoćete reći, predsjedniče. Nastavit ću se držati roka. Dakle, gospodin je postavio pitanje i dao odgovore. Sve to što ste rekli točno. Koncentracija malih srednjih poduzeća je, kao što sam ranije rekao, dakle, nešto na što nitko nije mislio 1957. ali je to sad poslo ključnog značaja za nas i tu nam se priča jedna priča o deficijentnosti europskih središnjih banaka. Dakle, u biti ono što e, financiranje malog i srednjeg poduzetništva nije ludost. Ne, suprotno tome. Dakle, očito je da razvoj struktura i ponekad regulatornog okruženja naših trgovinskih banaka nije tako da ide na ruku malim srednjim poduzećima. Dakle, tome treba dati prioritet. A drugo pitanje tiče se naših partnera. Kao što rekoh, mi smo takzvana crowding in bank, da, jer nas se financirani smo 70-80 e, milijardi e, obveznica koje izdajemo godišnje. No, veliko iskustvo bilo za mene, veliko otkriće sam došao pri pet godina jednom kada naš odjel za iznese neke projekte, e, nitko nema takav odjel za e, krivine projekata i svi onda e, hrle na te ponude koje iznosimo. Dakle, mi trebamo moći ponuditi i privatnim i trgovinskim sektorima i bankama mogućnost ulaganja. Jasno je da države koje imaju dinamične, agilne trgovinske banke, razvojne banke, E, jako dobro funkcioniraju. Evo, neke velike zemlje kao što je Italija i Španjolska koji imaju jako dobru suradnju između nacionalnih i europskih javnih banaka. Zatim, da, očito sam bio predug. Ne, ovo oduzmite od mog sljedećeg odgovora. Da, kad dođemo ovdje, predugo govorimo uvijek. Hvala, sljedeća je Berez. Započet ću kao kolega Hejs i spomenuti jako lijepu operaciju Europske investicijske banke financirane u Bodoju Surmarn u Pariškoj regiji koju smo inaugurirao s predsjednikom Republike. Ambros Fajol vas je predstavljao prošlog petka, to je Impact Creation koja se tiče e, socijalnog rada u teškim predgrađima i to je nešto što treba pozdraviti, a što je zasluga banke. No vi ste upotrebili banku i njenu njene mogućnosti intervencije sa Svjetskom bankom. Međutim, kaže nam se da Grčka da bi Grčka mogla biti zainteresirana za zajmove od svjetske banke. Dakle, kako je moguće da Europska investicijska banka nije ta koja će intervenirati tu? To bi bilo za nas zanimljivo znati zašto je tome tako. Usput, kada analiziramo Junckerov plan, Kaže nam se, vi ste sami rekli koliko je to važno za ulaganja i za promjenu strategije ulaganja unutar Europske unije, no ipak izgleda da kada govorimo o makroekonomskom utjecaju nismo još e, došli do ciljeva. I kada pogledamo popis, ja ovdje nisam zbrajala, ali vi kažete da su to brojke koje se zbrajaju sektorski. Dakle, govorite koja su to ulaganja koja su potrebna po sektorima da se nosimo sa izazovima s kojima se suočavamo. Dakle, što nam predlažete kako popuniti taj jaz? Pa ne vjerujem da se to može napraviti samo uz pomoć e, javnog sektora, javnih banaka. Mislim da smo mi bili od velike pomoći, jako uspješni. Nacionalna e, Nacionalne razvojne banke e, čine jako dobar posao, no Atmosfera, ulagačka atmosfera u Europi se mora poboljšati. Gospodin Timmermans i njegove kolege pokušavaju odstraniti brojne prepreke za ulaganja. Ima jedna stvar u kojoj sam jako oprezan, jer to nije u mojoj nadležnosti i donekle je opasna tema, no više manje uspješan napor uložen da se počisti zbrka u bankovnom sustavu. Znate, što se toga tiče, možda smo u nekim stvarima odšli predaleko, jer ako vidite e, izvješća e, vaših nacionalnih e, udruga za udruga štediša velik ogroman je bio utjecaj za jako male projekte i teško je sada postalo malim malim bankama da izađu u susret potrebama financiranja. Dakle, to dakle sada idemo na velike zajmove, a to mi nije najdraže. Što se tiče Grčke, e, u zemljama u razvoju, ne želim sad nazivati Grčku kao e, zemljom u razvoju, ali ona ima takva, takve potrebe da bismo to i mogli. Mi smo odgovorni u Grčkoj za Dakle, mi interveniramo u Grčkoj na razini 10% njihovog BDP-a. Dakle, oči smo ekstremno daleko. Mi smo bili jedina banka tamo za vrijeme krize, ostajemo i dalje tamo i dosegli, mislim, naše ulaganja su ogromna tamo i tko god može pomoći Grčkoj je dobrodošao. Hvala Robert Zile. Hvala vam, hvala gospodine Hoer na vašom sveobuhvatnoj izjavi i izravnim odgovorima. Vi ste spomenuli e, zemlje iz kohezijskih fondova i cilj dio EFSU fondova bio je da pomognuti zemljama strukturno gledano sektor prijevoza bio je manje vidljivno. Imamo sektorski teritorijalni pristup i tu možemo vidjeti neki razvoj. EIB je odobrio veliki broj projekata, ali kad vidimo tko su partneri vaših projekata, to su općine uglavnom u Istočnoj Europi ili gradska općinska poduzeća. A namjena EFSO bila je da potiče privatna ulaganje, tako. Dakle, kad je netko zadovoljan sa općinskim partnerima, na primjer na općinskoj razini, i onda se rade projekte od nekog stotina milijuna eura, onda se očekuje da će općina uzeti zajmove na tržištu, oni to rade. Ali tu imamo E, to su odgovorni partneri, ali tu se radi o e, javnim sredstvima, ne privatnim sredstvima i koja će sredstva biti izgubljena ako nešto ne uspije, to su javna sredstva. I ako vidimo da pak za stabilnost i rast Znate, to je sve nešto što vrši pritisak na državne proračune, a opet tu se govori o nekakvim privatnim sredstvima, a njih <laughs> biti tu baš i nema. Dakle, ne, vidim, ne čini vam se da će tu nastupiti određen problem. Da, vidim ja tu probleme i opasnosti, vidim potrebu kao i uvijek, što je to slučaj u bankarstvu, da se upravlja rizicima. Ne smijemo zatvoriti oči i ništa ne raditi, moramo upravljati tim rizicima. I stoga zajedno s kolegama iz naših e, iz naše službe, iz naše banke i Eurostata htjeli smo napraviti jedan e, pravilnik za općine i regije kako bolje e, koristiti europske fondove kao prvo, zatim pozivati, tražiti pomoć EIB-a i po C3, dakle, kako, kako to napraviti, a da bude sukladno sa paktom za gospodarski rasti. To je objavljeno prije pet godina već e, i to je apsolutni bestseller i omogućuje da se prevaziđu sumnje o upotrebi financijskih instrumenata. Naime, mnogi smatrali da je to isuviše skupo, što uopće ne mora biti slučaj, a kao drugo, zato što su postojala loša iskustva tijekom financijske krize. Zato mislim da moramo bolje objašnjavati kako se može financirati na ovaj način i bolje to trebamo objašnjavati kako e, se EFSU i ESI, e e, mogu koristiti osobito jer je zemljama i regijama to potrebno. U biti regije ne koriste toliko loše EFSI, ali može se puno više toga napraviti. Hvala Silvi Gular sada. Hvala, hvala Werner. Imam jedno pitanje, naime ovog tjedna smo proslavili desetogodišnjicu European Research Council, imao sam priliku razgovarati s čitavim nizom e, istraživača i dosta je očigledno da trebamo razmisliti kako kombinirati različite instrumente kojima raspolažemo u Europi. Mislim da je vrlina onoga što radi European Research Council to da daje istraživačima na raspolaganje sredstva, a to je utemeljeno na izvrsnosti naravno, i tu se ne radi nikakva analiza geografskog ili političke ravnoteže, zastupljenost. Naravno, neke zemlje više to koriste, e, i tako možemo doći do situacije gdje su jaki još jači, a slabi još slabiji. Dakle, ali ipak, kako kombinirati te novce koji se ne, ne idu samo u smjeru e, fundamentalnog istraživanja i uz stvaranje infrastruktura, istraživačkih centara, sveučilišta, vi se govorili o novcima namjenjenim digitalnom sektoru i tako dalje, dakle da se stvori čitavo jedno okruženje u kojem će različiti instrumenti, dakle tu je obzor 2020, EIB-o eh, e novac, Juncker program i tako dalje, obzor 2020, dakle ono što radi države isto tako važno, kako bismo na kraju imali cijelu Europu koja ide u istom smjeru, dakle se razmišljali o toj o tome na takav način. Pa odmah moram reći da imam e, da gledam ovo sve kroz e, prizmu globalne i međunarodne e, konkurencije. Jer ovo nikad nećemo uspjeti ako će jaki biti još jači, a ostale ostaviti na zaleđu. Ja kad putujem kroz Europsku uniju vidim ponekad stanje ne samo istraživačkih centara koji su na vrhu u biti, ali vidim stanje ronulosti školskih zgrada u nekim državama Europske unije i tu mi se čini da ne ispunjavamo svoju odgovornost prema Europskoj uniji, prema našoj djeci, prema budućnosti Europe. Dakle, to je to što moramo napraviti. Pokušat ti naći uh, bespovratna sredstva od država članica, regija, gradova, Europske unije, i učin, posegnuti za e, učinkom multiplikatorskim efektom e, koje nam omogućavaju banke i e, pomoći zemljama, jer ima zemalja koje su još velikim, dubokim problemima. Ne možemo govoriti samo o financiranju malih srednjih poduzeća i novim trendovima u velikim gradovima, već tu treba raditi na unapređenju svega onoga što se tiče e, obrazovanja pa do istraživačkog rada. Evo, imao sam jako zanimljiv sasnak jučer s istraživačima iz jedne velike zemlje. Vidim da oni imaju potrebu za puno boljim integriranjem onoga što se radi u privatnom i javnom sektoru. Tako. Na kraju nam je potreban privatni sektor kako smo mogli napredovati. A povrh toga svega moramo ponovno osmisliti neke od naših zakonodavnih akata, jer velika slabost Europe u određenim područjima jeste to što u temeljnom istraživanju i u razvijanju novih inteligentnih projekata mi smo broj jedan u brojnim oblastima na svijetu, ali jednom kada e, proizvod dođe do tržišne zrelosti, onda ne uspijevamo to finalizirati. Tako da ti projekti se, e, projekti jednog dana osvanu na tržištu, ali sa korejskom ili američkom oznakom, odnosno markom. I tu moramo bolje znati reagirati na e, razvoju i E, stavljanje tih proizvoda na tržište. U obzor 2020. i drugim fondovima možemo u okviru toga puno napredovati. Jer tu su mnoge stvari koje moramo, neke stvari ključne koje moramo promijeniti. Hvala, Paloma Lopez. Hvala, predsjedniče i dobar dan želim, gospodine Hojer. Imam tri pitanja za vas. Ne znam da me vidite, tu sam. Dakle, rekao da imam tri pitanja. Prvo pitanje tiče se EFSU-a, no ne želim pitati, govoriti ovdje o broju projekata i o kreditima, već o e, dodanosti, jer uviđamo da se stanje ulaganja poboljšalo zahvaljujući uspjehu te vrste ulaganja. No, ne vidimo do koje mjere su ta ulaganja utjecala na zapošljavanje, no EFSU je u Europskoj uniji napredovao, dakle povećava se financijska složenost ovih sustava, to se vidi za kreditiranje malih poduzeća, jedan program koji je dobro funkcionirao u Španjolskoj i koji je prethodno postojao, E, što je s njim napravljeno. Dakle, jednostavno promijenio je dom. Dakle, umjesto da mu se da stvarna dodana vrijednost, Europski revizorski sud, dakle, ima određene sumnje glede obima FC-a. Što mislite, da li se ovdje radi ponovo o kozmetičkim e, intervencijama EIB-a, a na o trošku europskog proračuna. I niste govorili o aktivnostima Europske investicijske banke izvan Europske unije, no čini mi se da se ne uzima u potpunosti obzir polja temeljnih prava uz koju EIB mora biti povezana. Kako to E, dakle, da li imate protokol kako biste provjerili da sve vaše kreditne linije financiraju izvorno ili izravno ili neizravno projekte u nekim okupiranim teritorijima kao što je Zapadna Sahara ili Palestina? I konačno, ranije ste nam rekli da smo svi mi ambasador projekata, mi smo to ranije e, radili i evo, Sada vam želim govoriti o jednom konkretnom projektu u Lorki, u regiji Mursi i ponovnoj izgradnji tog grada nakon zemljotresa iz 2011. godine a koje je trebalo biti napravljeno prije 2017. Općina nije dala zeleno svjetlo, evo prirodnim kraju. Dakle, za kraj želim znati kako će Europska investicijska banka reagirati i zajamčiti financiranje istog. Hvala kolegi, molim vas da se držimo od odvijenog vremena, jer suprotno drugi kolege neće imati mogućnost javiti se za riječ. Naravno, ne slažem se sa sumnjama koje izrazio Europski revizorski sud, ali to moramo naravno ozbiljno sagledati, osobito zato što se može usprotiviti aspektu adicionalnosti, odnosno dodanosti EFSU-a, jer svaki pojedini projekt bio, on, bilo se, radilo se tu o projektu malog srednjeg poduzeća ili o projektu koji se tiče velikog korporativnog ulaganja, može se reći, dakle, može se postaviti pitanje da li bi taj, taj, taj projekt bio moguće, bilo moguće financirati bez EIB-a. No, EFSU omogućuje, omogućuje Europskoj investicijskoj banci da uveliko poveća svoj obim djelovanja uz e, rizik koji je puno veći nego u okviru tradicionalnog pozajmljivanja. Tako da nije istina reći da je EFSU e, samo produžena ruka EIB-a i da se i onako moglo e, financirati. Ne, to nije točno. Prije EFSU-a EIB je mogao samo izvoditi ograničen jako ograničen rizik pri ulaganju, a on je iznosio otprilike 6% našeg uputnog financiranja. No, zahvaljujući europskom jamstvu, sada čak 30% ugovora može ići u polje posebnih aktivnosti, dakle ulaziti u rizičnija ulaganja i očekuje se da ćemo povećati sa 4 milijarde na 15 do 20 milijardi eura godišnje ove e, vrijednost e, rizičnih ulaganja. Dakle, moramo to sagledavati kroz aspekt portfelja, a ne drugačije. Što se tiče pitanja ovih temeljnih prava, to je sastavni dio socijalne analize i analize utjecaja na okoliš. Mi to doista budno motrimo na tim i naši, istraž, naši istraživački timovi e, jako budno motre na tim. Dakle, pa kad čujemo neke e, zamjerke i nastojimo to analizirati i mislim da imamo, dos, možemo imati jako dos, dosta čistu savjest po tom pitanju. Što se tiče projekta u Lorki u Mursi, doista ne mogu odgovoriti na to pitanje, ali pružit ću vam informaciju pisanim putem jer nisam upućen taj projekt. Hvala. Mali Scott Cater. Thank you, Chair. Hvala vam. Prošle godine 19 milijardi funti je uloženo strane EIB-a četvrtina ukupnih zajmova u projekte protiv klimatskih promjena. I vi ste se pozicionirali kao vođa što se tiče investicija vezanih uz klimatske promjene. Naravno, pozdravljam cilj da se postigne 20% cijelokupne potrošnje europske energije obnovljivih izvora energije do 2020 no, predlažem da bi se trebalo razmotriti da to znači prekid ulaganja u infrastrukturu sa fosilnim gorivima. Dakle, mene zanima kakav je prijedlog rada u tom smjeru od strane EIB i do kojeg datuma očekujete da će sve investicije EIB-a u fosilna goriva e, dovršiti, gotove. Jedno pitanje vezano uz Veliku Britaniju. Kao što znate, mi smo u procesu e, privatizacije naše vlastite investicijske banke, Australska banka Mekari koja financira obnovljivu energiju je također to je ponuđača. Pa me zanima vaša procjena uspješnosti Velike Britanije u pristupu fondovima za obnovljivu energiju. Da li je to uspjeh ili ne? I kako reagirati na privatizaciju što se tiče mogućeg utjecaja na ciljeve od 20% za obnovljivu energiju u slučaju moje zemlje Velike Britanije? Što se tiče klimatskih promjena i aktivnosti vezano uz to, vaša banka je najbolja u svijetu što se tiče e, multilateralnih financijskih institucija. To je bilo vidljivo i kada smo se pripremili za COP21, mi smo li mi bili oni pokretači koji su djelovali tako da regionalne banke, Svjetska banka zajedno počnu djelovati I mi smo doista onda bili pokretačke snage, pobrinuli se izložili svoje ciljeve na COP21, to je 20% pozemljivanja koje su vezane uz ublažavanje klimatskih promjena, odnosno njihovih učinaka. I odmah smo to primijenili i obećali 35% za aktivnosti van Europske unije vezano uz klimatske aktivnosti do 2020. i taj cilj ćemo također ostvariti. Izlazak Velike Britanije iz Europske unije je velik gubitak za sve nas, ali osobito za što se tiče banke, Velika Britanija bila je i jest jedan od najsnažnijih partnera što se tiče klimatskih aktivnosti, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. To je ono što će nam nedostajati jednom na našim bilancama i u našem uspjehu kada ćemo ga izlagati u svijetu. Nadamo se da ćemo pronaći način da to nekako nadoknadimo, iako neće biti lako. Što se tiče Zelene banke, imam osobno mišljenje o tome jer sam u prethodnom svom radnom mjestu bio mm, informiran o razvoju događaja ondje, no nije na meni da se u to upličem, doista ne bih trebao komentirati. Sve u svemu smatram da će nam Velika Britanija nedostajati što se tiče energetske učinkovitosti i klimatskih promjena, ali isto tako što se tiče razvoja i ovo je doista uzbuna za druge. Ako Europska unija želi ostati snažna ovim poljima, tada drugi moraju učiniti više. A, što se tiče fosilnih goriva i ulaganja fosilna goriva, možete li nam nešto o tome reći? Da, naša energetska politika je neutralna što se tiče odnosa naspram tipu energije, odnosno e, načinu stvaranja energije. Imamo vrlo visoke standarde što se tiče ograničenja emisije, no ne možemo propisivati svojim državama članicama kakav izvor energije će koristiti dok god se visoki standardi za emisije ispunjavaju, mi imamo mogućnost suradnje sa državama članicama. Ukoliko se želi ići korak dalje od toga, tada bi bilo potrebno učiniti to e, putem političke odluke e, država članica uz podršku Europskog parlamenta. Gospodin Anemans. Govorit ću na nizozemskom. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Govorili smo ovdje o problemima s kojima smo suočeni, a i o migracijskoj krizi. E, tu se zapravo radi i o otpornosti investicijskih planova. E, jasna nam je tu vaša uloga i e, 5,3 milijardi se osigurava za inicijativu otpornosti i tu je potrebno osigurati i jamstva. Govorimo i o poteškoćama koje su povezane sa pitanjem transparentnosti, poštivanja ljudskih prava i nestabilnosti autoritarnih režima s kojima se onda morate baviti. Moje pitanje je sljedeće. Kako vi sami procjenjujete svoju ulogu, ulogu koju vam je dodijelila politika, jer u konačnici E, vaša banka je osnovana sa drugim ciljevima. Istodobno morate koristiti i razviti ekspertizu kako biste se mogli nositi s ovim novim specifičnim zadacima. Hvala. Vjerojatno znate da je EB aktivan van Europske unije od samog svog početka rada, a trenutno se otprilike 10% našeg, naših ukupnih zajmamo dakle gotovo 10 milijardi eura godišnje. to je znatan iznos. Što se Afrike tiče, trenutno smo prisutni na cijelom kontinentu zbog toga što imamo mandat za suradnju sa ACP-om. Dakle, prisutni smo ondje sa investicijskim projektima, tako da nam Afrika nije nepoznata zemlja. I što se tiče migracijske krize, za što je trebalo određeno vrijeme da bi se prepoznalo učinke, na sastanku veće sam istaknuo činjenicu da je nužno preuzeti dio opterećenja migracijskih izazova za što je nužno ulaganje. Dakle, rekao sam ministrama financija da će to doći pred njih i da će za to biti potrebne investicije i u zemljama prihvata i u zemljama tranzita poput Zapadnog Balkana osobito u odredišnim zemljama na sjeveru. Zato su sve potrebne velike investicije i u krajnjoj liniji od vas će se, vas će se pitati da li ste samo izlječili simptome ili ste nešto i učinili za uzroke migracije. I zbog toga smo ponudili jedan paket ideje i vidim da Europska komisija radi na vanjskom planu ulaganja što pozdravljam. Vjerujem da bismo trebali integrirati naše aktivnosti u tu cjelokupnu strukturu, ali za to će trebati da reći do vrijeme. Već pola godine o tome govorimo, još se ništa nije dogodilo. Nadam se da ćemo tijekom matičkog predsjedanja doći do konsenzusa. Dobro se radi o tome, ali još nismo ostvarili cilj. Otpornost i zahtjev Europskog vijeća prije godinu dana na je na projektima na terenu se radi, zbog toga ja lobiram za potporu pod ovoj inicijativi, resilience, otpornost, ali moram biti otvoren, još uvijek nam je potrebno 720 milijuna sredstava bespovratnih do kraja 2020. Iz Europe i komisije. To je poprilično ambiciozno. Vjerujem da sljedeći val migracijskih izazova će doći pred nas ove godine, a ne za dvije godine, tako da moramo sada i početi djelovati. Dakle, inicijativa Resilience je na terenu, sprema se njen početak i planiramo da to postane sastavni dio okupnog investicijskog plana. A banka je sa svojim aktivnostima van Europske unije za to vrlo dobro spremna u suradnji s drugim međunarodnim institucijama. E, Boost Africa je jedna aktivnost gdje smo pokušali osnažiti poslovne mogućnosti mladih poduzetnika u Africi, 1500 njih diljem kontinenta, što se može proširiti jer velik broj država članica vidi potrebu za pružanjem podrške takvim projektima i naša banka ne pokušava zamijeniti agencije koje se bave bespovratnim sredstvima, već ponuditi neke ekonomske perspektive ljudima koji bi u suprotnom ostali sjediti kod kuće. Hvala. Sada ćemo morati eh, grupirati sljedeće pitanja. Gospodin Kircos prvi ima riječ. Hvala predsjedniče Hor. Smatram da je EIB vrlo učinkovita i uspješna institucija Europske unije. Međutim, velik broj kolega smatra da bi banka bolje mogla promicati transparentni i pošteniji porezni sustav, osobito namećući pravila financijskim podrš, posrednicima s kojima surađuje. Mislite li da možete financijske posrednike uvjeriti da prihvate pravila IBA na ovu temu ili se radi o problemu prilagodbe nacionalnog zakonodavstva zemalja financijskim posrednicima? I ako mogu drugo pitanje postaviti, možda nam nešto možete detaljnije reći o Brexitu u kontekstu EIB-a postoje trenutni projekti koji uključuju Veliku Britaniju, pa me zanima kako će izgledati život EIB-a nakon Brexita. Dakle, prikupit ćemo nekoliko pitanja prije odgovora e, za stupnik Ivan. Hvala lijepo. Govorit ću na svom materinjem jeziku, rumunjskom. A moje pitanje je vrlo kratko. Tiče se jednog od glavnih ciljeva banke, a to je poticanje ulaganja diljem Europske unije. Naime, u Europskoj uniji imamo razvijena gospodarstva njih 15 gdje dolazi do ulaganja stručnog znanja i postoji tradicija velikih projekata uz financijsku mješavinu sredstava iz strukturnih fondova, Europske investicijske banke i drugih izvora financiranja. No u zemljama gdje postoji jaz u ulaganjima obično se bavimo sa donekle e, zaostalijim regijama koje nemaju tradiciju u provedbi velikih projekata i nedostaje im i stručnost potrebna za takve projekte. Smatram da bi Europska investicijska banka trebala podržati ulaganja tako što bi u obzir trebala uzeti ovaj geografski kriterij kako bi se ulaganja podjednako raspodijelila diljem Europske unije, a banka bi doista mogla i uz komisiju pružiti stručno vodstvo u situacijama u Južnoj i Srednjoj Europi, osobito u Istočnoj Europi, gdje tako nešto nedostaje. Jer onda su investicije doista potrebne, ali nedostaje stručnost na terenu. Zastupnik Mato. Hvala vam, sasvim kratko. Europski parlament i komisija su aktivne pa me zanima da li idemo u dobrom smjeru sa radom našim predlozima. Rekli ste da moramo e, raditi na mogućnosti iskorištavanja dodatnih sredstava, resursa, pa me zanima što se tiče te adicionalnosti koje bi vaši predlozi mogli biti. Što se tiče nacionalnih razvodnih banaka, one su također vrlo važne kao što smo već čuli i smatramo da bismo trebali ambiciozni biti u uključivanju istih. Zanima me nešto više čuti o tome i konkretno namjeravate li bliske surađivati e, s razvojnim bankama te da li su i one same spremne na tako nešto? Hvala lijepo gospodine Kirca, zahvaljujem prije svega na snažnoj suradnji i podršci i detaljnom poznavanju naše institucije. Vaše konkretno pitanje Dakle, promicanje poštenog i transparentnog poreznog sustava namećući posebna pravila u našim ugovornim obvezama. Svjesni smo važnosti i globalnog razvoja događaja u tom polju, aktivno sudjelujemo u globalnom forumu i drugdje te pokušavamo promicati pošteni i transparentni porezni sustav. Banka neprestano prati razvoj događaja na međunarodnoj i europskoj razini kako bismo se pobrinuli da naši standardi budu u skladu sa onime što se događa na međunarodnoj razini. Najbolje bankarske prakse na primjenjivi tržišni standardi su primjer toga. Primjerice, trenutno se radi na regulativi u području oporezivanja i mi smo poduzeli mjere kako bismo dužnu revnost u oporezivanju osnažili, uzimajući u obzir dobro upravljanje, transparentnost i zaštitu od poreznih prijevara, što je već sve uključeno u ugovore koje Europska investicijska banka sklapa sa svojim partnerima, a to je sve vidljivo na temelju rezultata i provođenja dužne revnosti. No, vrlo je to ambiciozna stvar jer situacija mijenja iz dana u dan, moramo doista biti budni, oprezni, sudjelovati u međunarodnim forumima gdje se radi na daljim mogućnostima i mi smo upravo na to ispremni. spremni. Što se Brexita tiče, kako će EIB izgledati nakon toga očajno, jadno, kao što ćemo i svi drugi izgledati, uključujući Veliku Britaniju, osobito nju. No činjenica je da odlaze. Žao mi je doista iz sveg srca to. No, bit će posljedica i prije nego što smo došli, raspravljao sam sa predsjednikom o tome kako moramo pronaći način da skupina u Europskom parlamentu koja se bavi pregovorima o Brexitu, da se pobrine da steknu punu sliku važnost EIB-a jer ne radi se o velikim brojkama, zahtjevima, protuzahtjevima, to je sve manje važno. Ono što je nužno je dobiti odgovarajući osjećaj toga kakvu ulogu Europska banka igra u kontekstu Brexita, što je relevantno prije svega za europski proračun. Dakle, od velikog značaja, no EIB nije sastavni dio proračuna, već institucija koja se temelji na kapitalu i tržištu kapitala, sa izuzetnim količinom obveznica od pola trilijuna eura, i ako uzmemo godišnji proračun Europske unije od oko 114 milijardi godišnje, mi imamo od toga 80, naš posao je 85 milijuna. A 16% od toga je u Velikoj Britaniji, naš portfelj onda je sjajan i to osobito u područjima koje su važne za budućnost Europske unije. Tako da je važno da naši politički vođe kao i vi imate punu sliku toga. Sva ova pitanja su vrlo osjetljiva tržišno govoreći jer mi radimo na međunarodnim tržištima kapitala, ali pronaći ćemo način da se pobrinemo da naše politički vođe steknu punu sliku stanja stvari, i vama pružiti mogućnost da shvatite sve dimenzije ovoga. Postavili smo, imenovali poseban tim za Brexit u banci, jer to nije ništa uobičajeno, ne stvari koje eksperti za rizik i druge stvari mogu raditi, već smo iskusne odvjetnike, matematičare okupili koji će nam pomoći e, baratati ovim procesom koji će biti doista bolan, zahtjevan i vi ste svakako pozvani da slijedite taj primjer. Pitanje gospodina Evana, svjestan sam problema, iako moram reći da sam impresioniran time što EFSI pokazuje da protucikličko regionalno zastupanje je moguće. Jer ako pogledamo popis zemalja BDP u po glavi stanovnika i koja je zemlja najviše profitirala od EFSI-a, uz iznimku, mislim, Italije i Španjolske, koje su sedme ili osme, devete, sve ostale zemlje su iz istočne Europe na vrhu liste. Dakle, tu smo doista uspješni, ali još mnogo moramo učiniti za što je potrebno izgradnja kapaciteta nacionalne strane. osobito u vašoj zemlji mislim da, da je opseg neiskorištenih rezervi za javne projekte izuzetan. I nakon političke nestabilnosti mislim da ćemo u sljedećem razdoblju to moći raditi, osobito pružajući savjetodavne usluge. Međutim, ako pogledate prošlost, jedan od naših najvećih ureda je u Bukureštu, već je ondje dugo vremena, dakle, ne radi se o tome da su savjetodavne aktivnosti nešto nedostižno novo za regiju. Samo nisu dostatno iskorištene. Nedavno smo imali zanimljive pregovore i konkretne projekte ondje. To se ne može dogoditi bez podrške nacionalnih razvojnih banaka. Tu pokušavamo intenzivirati suradnju, to je dijelom i odgovor na pitanje gospodina Matoa. Vaša zemlja je dobar primjer toga, osobito što se financiranja malih i srednjih poduzetnika tiče, jer e, oni su potrebni nama i mi trebamo njima, jer nemamo zapravo kontakt izravan sa svakim pojedinim poduzetnikom u zemlji. To nije moguće, tako da moramo osnažiti tu vezu sa razvojnim bankama nacionalnim. Mi dajemo svoje ponude i e, učinit ćemo to i prema agencijskim razvojnim agencijama, e, nacionalnim agencijama za razvoj je to je još nešto što je od ključnog značaja. Moram tu reći da jednu dimenziju morate imati na umu kao cijeli Europski parlament. prisustvo nacionalnih razvojnih banaka i njihova relativna snaga je vrlo diferencirana i morate se pobrinuti da u krajnjoj liniji nemamo samo tih pet najvećih koji će najveći dio kolača odnijeti. Moramo biti prisutni uz podršku i suradnju sa razvojnim bankama i drugim nacionalnim institucijama i u manjim državama članicama koje do sada nisu imale razvojne banke. Ali nastavit ćemo sa KFD, ICO, CSC, CDP, DGK, nesumljivo, ali isto tako trebamo suradnju i podršku i iz drugih zemalja. Fernandez. Eh, Hvala vam lijepa. Ja bih imao dva pitanja i to vrlo konkretno. I nadam se da ću na njih dobiti odgovor. U Junkerovom planu na početku e, se krenulo od ideje o povećanju investicija u Europi. Nije se radilo samo o investicijama iz privatnog sektora, nego i investicijama iz javnog sektora i u tom pogledu e, se govorilo o osiguranju vlastitog kapitala i e, platforme za javni sektor. Tu naravno postoji uvjeti iz pakta za stabilnost i rast i zanima me kako funkcionira ta platforma i kakva je ocjena EIB-a što se tiče rada platformi Imate li neke primjere koji pokazuju da stvari dobro funkcioniraju? Što se tiče e, revidiranja Junkerovog plana, mislim da bi u tom kontekstu trebalo revidirati i rad platformi. Moje drugo pitanje odnosi se na savjetodavni centar. E, prvobitno je sama uspostava savjetodavnog centra bila povezana s ciljem e, procjene investicijskih projekata, odnosno njihovog vrednovanja. Mislim da je to E, jako dobra novina i kvalitetan element u ovom prijedlogu. Međutim, e, čini mi se da nemamo informacije o tome u kojoj mjeri centar dobro funkcionira. Pa bi me zanimalo e, kakva je uloga centra što se tiče osiguranja investicija u sklopu Junkerovog plana. Hvala. Tomas Mann. Hvala lijepa gospodine Hoer. I vi, kolegice i kolege, govorili su o poticanju brojnih malih i srednjih poduzeća. Ja bih ovdje naveo jedan drugi primjer i spomenuo Frankfurt na Majni. E, ondje ste dali kredit od 400 milijuna eura e, kako bi se realizirao novi terminal 3 e, u zračnoj luci zato što očekujemo dodatne milijune gostiju. Ovo je važna mjera i što se tiče održivosti lokacije, ali i što se tiče zapošljavanja. Postoji li dodatna e, suradnja u ovom redu veličine gdje govorite o dimenziji budućnosti i održivosti jer nije to odmah vidljivo kod svih projekata. Moje drugo pitanje je Europska platforma za usmjeravanje investicija. To je važan projekt kako bi investitori bolje znali kako postupati u sklopu natječaja, ali isto tako nadležna tijela. Vrlo često se ne zna kakvu tehničku potporu možete pružiti u sklopu lokalnih projekata. Moje pitanje je sljedeće. Ovaj novi instrument bi trebao posjedovati određene informacije inovacije. To je platforma koja osigurava savjetodavne usluge za one kojima su potrebne. Kakva su vaša očekivanja s obzirom na izmijenjenu ulogu ove ustanove? Hvala. Hvala lijepa. Nina Gil. Hvala lijepa. E, gospodine Hoer, slažem se s onim što ste rekli o Brexitu i ja e, ga gajim slične emocije. E, no, u mom izbornom okrugu e, Midlandu e, imamo jedan projekt u sklopu EFSI-a i taj projekt je važan ne samo zbog sve većih zdravstvenih potreba, nego i zbog cijelog ovog područja. Kakva mi jamstva možete dati u smislu da će ovi projekti koji su započeti doista biti dovršeni? E, drugo pitanje zapravo se više odnosi na ulogu EIB-a i vanjsko djelovanje. E, vi ćete imati sve važniju ulogu što se tiče reakcije na humanitarnu i izbjeglišku krizu u susjedstvu Europske unije u sklopu Europskog plana vanjskih investicija, to je vanjska verzija EFSI-a. Koje ste pouke izvukli iz EFSI-a koje će vam omogućiti da primjenjujete sličan model na vanjske investicije. Koliko mi je poznato, vaš mandat za vanjsko kreditiranje je revidiran. Možda će doći do smanjenja sredstava za neka područja kao što je Azija. E, I ono što me zanima je sljedeće. Velik broj projekata odnosi se na klimatske promjene i pitanje je što će se dogoditi ako se obustave ovi projekti i s obzirom na preuzete obveze i strateške interese Europske unije. Osim toga što se tiče e, klimatskih promjena, već ste o tome govorili. Međutim, e, ima tu još nešto što nas brine. Kako ćete osigurati da investicije čiji je cilj ostvariti zadatke iz Kopa 21 nisu samo fiktivni i da će doista dovesti do ostvarenja ciljeva koji su zacrtani u sklopu Kopa 21. Hvala. Gospodin Koban. Hvala lijepa. Žao mi je što nisam bio ovdje E, člankom 385. E, ugovora kojim se osniva Europska investicijska banka traži se da države članice budu e, dioničari. I siguran sam da niste iznenađeni time što Brexit zapravo znači povlačenje Ujedinjene kraljevine iz investicijske banke. Što kanite učiniti kako biste uzeli u obzir ovu odluku, osim toga da na koji ćete način e, to uzeti u obzir što se tiče kreditnog portfelja s obzirom na sredstva koja dolaze iz Ujedinjene kraljevine e, ili ćete dati prednost e, preraspodjeli E, u smislu da ćete e, neke projekte naprosto prebaciti na britansku vladu i isplatiti gotovinska sredstva. Možda bi bilo jednostavnije ako bi se uspostavio jedan državni fond e, Ujedinjene kraljevine u tu svrhu. Biste li razmotrili jedan razuman vremenski okvir u tu svrhu? I što biste smatrali razumnim vremenskim rokom u smislu udovoljavanja ovakvom zahtjevu Ujedinjene kraljevine? Hvala. Hvala lijepa. E, mislim da ću prvo nešto reći o savjetodavnim aktivnostima i platformi za investicije. Njihova uloga je iznimno važna i mislim da u budućnosti tu postoji prostor za poboljšanje i na tome treba raditi osigurat ćemo maksimalnu fleksibilnost e, zbog naših partnera. Svjesni smo toga da oni nemaju izravan pristup e, europskim jamstvima, a mi to imamo i zato moramo osigurati pravičan pristup nacionalnim razvojnim bankama. E, savjetodavni centar ima ključnu ulogu koja se posebice sastoji u tome da osnaži sposobnosti e, upravljačkih tijela da vode projekte i da ih provode. E, to je e, dosta velika slabost u nekim zemljama u jugoistočnoj Europi, to moramo otvoreno reći i to je veliko pitanje. Gospodin Fernandez je govorio o nacionalnim razvojnim bankama i platformama. Imamo 16 nacionalnih razvojnih banaka i tu moramo biti svjesni toga da govorimo ne samo o banci nego i o subsidijarnom financiranju. To je ponekad puno važnije. Ono što je potrebno u mnogim zemljama je poticaj poduzetnicima odnosno promicanje poduzetništva i poticanje poduzetnika početnika koji pokreću djelatnost poticaj za mala i srednja poduzeća i mislim da smo tu e, dosta, e, imamo dosta kapaciteta što u prošlosti nije bio slučaj i to jako dobro funkcionira. E, što se tiče fonda za širokopojasni internet, to je samo jedan primjer. E, projekta koji je upravo pokrenut i tu smo vrlo optimistični. Što se tiče e, lokalnih projekata, ponekad je to nešto što doista motivira i ohrabruje, a ponekad upravo suprotno. U zemljama koje dobro poznajemo, e, znamo za neke sjajne primjere, a i za neke strašne primjere projekti kao što je ovaj u Frankfurtu e, sastavni su dio e, prometne strategije Europske unije i onda e, je jako mudro razmotriti investicije u tom segmentu i s tim smo zadovoljni. Banka je sudjelovala u brojnim projektima zračnih luka u Europskoj uniji i nadalje ćemo sudjelovati ukoliko možemo ostvariti dodanu, europsku, europsku dodanu vrijednost za te projekte i to su naša očekivanja. E, I očekivanja u tom smjeru su doista velika. E, radimo daleko više nego što e, su ministri financija ponekad svjesni i to na razini zajednica i regija i to je vrlo važno. U ovom kontekstu, uspotrečeno e, anketa koju smo izradili s Eurostatom e, odnosno publikacija je vrlo korisna. Ponekad nedostaju informacije o financijskim instrumentima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. I tu moramo prevladati određene predrasude u odnosu recimo na javne privatne e, projekte i neke druge instrumente ukoliko e, tu postoji razumno i transparentno financiranje. Tu moramo biti vrlo oprezni. Međutim, ne smijemo diskreditirati neke instrumente, jer u protivnom e, će lokalne zajednice završiti u slijepoj ulici. Spomenuli ste bolnicu u Birminghamu. E, kasnije me malo ljutilo ono što su ravnatelji bolnice rekli o upravljanju i financiranju, ali zanemarimo to. U svakom slučaju to je sastavni dio e, rasprave koja se vodi među 27, odnosno 28 država članica u sklopu Brexita i kao odgovor na zadnje pitanje nadam se da ćemo iznaći civiliziran način za pregovore o izlasku e, Ujedinjene kraljevine. Nije ni u čijem interesu niti pacijenata te bolnice, niti građana te regije, niti e, poljskih e, medicinskih sestara koje ondje rade ako ne budemo pregovarali na primjeren način i tu doista postoji veliki izazov za nas. U tom kontekstu nastavak poslovanja koje vodimo u Ujedinjenoj kraljevini je relevantan. Ujedinjena kraljevina je u ovom trenutku dioničar i imamo projekte u Ujedinjenoj kraljevini i to su kvalitetni projekti i dobro izgledaju u našoj bilanci i nema nikakvog razloga da to da se toga odreknemo i to narušimo, ali s druge strane postoji protokol o povlasticama i imunitetu, a nakon Brexita to se više neće primjenjivati i postojaće pravni problem zaštite naše imovine u Ujedinjenoj kraljevini i tu će doći do poteškoća. Ja neću voditi pregovore o izlasku pred očima javnosti. To je ogroman e, projekt e, na kojem će raditi i gospodin Barnier i i drugi i mi ćemo dati svoju potporu. Međutim, e, dimenzija o kojoj govorimo toliko je ogromna, tako da moramo vidjeti kakva je protuteža i tu je teško doći do zaključka. Ne radi se samo o veličini imovine u Ujedinjenoj kraljevini. Činjenica je da Velika Britanija ima 16% dionica i vjerojatno će željeti dobiti protuvrijednost tog udjela kada odu. A s druge strane postoje potencijalne obveze e, Europske unije u kojima sudjeluje Ujedinjena kraljevina e, sa 16%. Isto tako. Dakle, ovo je proces u koji ćemo svi biti e, duboko uključeni u narednim godinama i ja se nadam doista da će se ovi pregovori voditi u E, duhu suradnje. Ako želimo suradnju u budućnosti, moramo biti svjesni toga da će Ujedina kraljevina i dalje biti e, tu, ali nadam se da e, na koncu neće doći do prevelike štete u odnosu na Kinu. Što se tiče takozvanog greenwashinga, nakon što donesemo odluku o financiranju, projekte nije gotov. Pratimo taj projekt sve dok nije u potpunosti otplaćen. Upravo zato smo zainteresirani za ono što se zbiva u Jedinoj kraljevini do 2052. dok se ne završi zadnji projekt. Dakle, bit ćemo tu već još neko vrijeme i zato je važno osigurati da investitori i promisatelji projekata drže svoje obećanja i što se tiče socijalnih, ekoloških i drugih standarda koji su usvojeni na dan potpisa. To je potrebno ispuniti i kasnije jer postoje ugovorene obaveze i ako se to ne ispuni, onda se može zatražiti povrat isplaćenih sredstava. Hvala. Jesam li dao odgovor na sva pitanja? Da, ja se ispričavam što sam prekoračio e, predviđeno vrijeme, ali samo pet minuta. Hvala vam lijepa. Ova razmjena mišljenja bila je iznimno korisna, kao i obično. A naravno, Uvjeravam vas da je parlament u potpunosti svjestan značaja uh, uloge IBA u predstojećim pregovorima oko Brexita i mi ćemo se truditi odraditi pozitivnu ulogu u tom kontekstu, a ostaćemo u tjesnom kontaktu s vama i vašom institucijom. Zahvaljujem predsjedniku Hoeru i vašem timu. Ovime zaključujem sastanak. Nastavljamo s radom u tri popodne. Hvala.